It's you've got plenty of time to read them. Right, well, good afternoon. Još jedan puta, dobar dan kolege. I da vas podsjetim da je ovo prvi naš sastanak odbora u novoj godini, stoga svima sretna nova godina. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda, ako nema nikakvih prigovora predlažem da to usvojimo. Nema prigovora koliko vidim, prema tome dnevni red je usvojen. A sada predlažem da usvojimo i protokol sastanka od 11. i 12. studenog te 2. i 3. prosinca prošle godine. Nema prigovora, onda smatramo da je to odobreno i usvojeno. A sad nekoliko najava. Prvo, da izrazimo dobrodošlicu talijanskim ribarima koje su došli, mislim, na poziv gospođe Damato, a također i skupini plave ribe. Gospodin Karlskin će ih već e, ovdje predstaviti na sastanku u nekom trenutku. Dakle, to je jedna nevladina organizacija Blue Fish plava riba. A sada sam htio još samo e, spomenuti Sidnja Hopa, koji vjerojatno nije poznat mnogim ljudima, ali ga se smatralo dojenom ribarstvenih znanosti. On je 1957. napisao knjigu Dinamika e, eksploatacije riblje populacije i to je postala jedna od zapravo najčešće korištenih, citiranih knjiga u svim znanstvenim radovima na području ribarstva. To je njihova Biblija. Osim toga je odigrao vrlo važnu ulogu u Međunarodnoj komisiji za kitelov i kitove i u trenutku u kojem je on zapravo e, e, umro, on je e, puno toga napravio na začuvanju kitova, jer da on nije radio na tome, bilo bi puno manje kitova i vrsti kitova na svijetu. Kada se zajednička ribarstvena politika pre nekoliko godina reformirala, on je tu djelovao kao savjetnik inače bio je jako protiv msy Y. On se više zalagao za jedan maksimalni gospodarski ulov, što znači da se povećava biomasa i riblji kostavi i da se e, ribarima može omogućiti da smanje troškove ribarstva i na taj način povećaju profit, a de facto manje ribe pobiju. I e, mislim da ćemo o njemu još i sutra govoriti ali zato što je naš izvjestitelj za izvješće o e, hitnim mjerama u Baltičkom moru nije bio u stanju pridružiti nam se, onda ćemo jednostavno zamijeniti prve dvije točke dnevnog reda, odnosno nekoliko točaka, pa ćemo početi sa točkom 5 i 6, a to je zaključenje e, protokola o sklapanju partnerskog ugovora između Europske unije i Cabo Verdea. To je, dakle, gospođa Montero je svoje izvješće predstavila na prošlom sastanku. Komisija, odnosno odbor nije dao pravi odgovor tada. Gospođo Montero, imate riječ ako imate bilo kakvih e, komentara dodatnih ili pitanja. Oprostite, tajništvo je jako dobro reklo da se to trebalo raditi u pola tri. Da li ima neko iz komisije koji može... Dobro, s obzirom da imamo predstavnike komisije koji su za to e, nadležni, koji su ovdje, kao što vidim, jako voljni e, odgovarati na to, onda možemo raditi. Izvolite, kolegice. Hvala lijepo. E, claudia Klaudija de Aguiar ima riječ. Dakle, hvala predsjedajući. Htjela bih zahvaliti svima koji su ovdje. Ova izvješće je, kao što znamo, već bilo na dnevnom redu u studenom. Mi smo prvenstveno htjeli od komisije čuti nove stvari, stoga mislim da nije baš ni nužno da ponovno raspravljamo o sadržaju izvješća, budući da je, kao što smo već rekli ovdje, prezentiran s obzirom na zapisnik o sporazumu između EU-a i Cabo a I to su uglavnom neki od e, tu stvari za koje smo mi smatrali da ih treba bolje iskoristiti, ali velim, važno je da sada čujemo što komisija može o tome reći jer kao što smo već rekli, za nas je jedna stvar važna. Europski parlament mora moći prihvati taj tekst, ali to ćemo moći tek nakon što budemo znali što komisija konkretno o tom misli i kani činiti. Da, točno. Ima li još neko nešto ko se javlja za riječ prije nego što komisiji damo riječ da odgovorim? Dobro. Onda, hvala. Posebno što znamo, u ovom izvješću gospođe Montero se nalazi čitav popis prijedloga komisiji što bi mogla ili trebala učiniti. Sad me jako zanima da li je komisija voljna ili namjerava li prihvatiti te preporuke. Izvolite, komisija, imate riječ. Dobar dan. Dobar dan, hvala. Prije svega bih e, željela se ispričati jer nisam došla na sastanak u prosincu. Trebala sam sudjelovati u raspravi početkom prosinca o Cabo Verdeu, no zbog medicinskih razloga nisam mogla doći. Drago mi je što danas mogu predstaviti ovaj sporazum. Vratimo se sada kratko na sam e, sporazum on je bio predmet e, pregovora 2018. godine. U svibnju 2019. smo imali potpisivanje e, sporazuma. U e, izvješću spiše također da je korištenje prethodnog sporazuma bilo jako dobro. I tu isto tako imamo referentnu tožnažu od 8000 tona isto to 400 e, tisuća eura imamo znači pristup isto tako 150 za, e, tisuća za sektorsku podršku e, imamo stupanje na snagu nakon šest mjeseci prekida u svibnju 2019. godine upravljanje što se tiče ribarstva je izuzetno dobro. U izvješću imamo cijeli niz stvari koje su podcrtane. S jedne strane imamo neke preporuke, više preporuka. Govori se o potrebi da se poveća i nadzor i kontrola i cijela ta dimenzija praćenja. To je nešto što je e, postojalo i u postojećem sporazumu, a isto tako je to i u sektorskoj podršci nešto što se naglašava. Jako je važno da se kapaciteti nadzora i e, praćenja i kontrole jačaju. To je dobro ne samo na aspektu, u aspektu europske flote, nego i drugih flota i to moramo podcrtati. Drugi element koji je ključan je znanstvena suradnja u okviru ovog protokola. Ona je mnogo detaljnija nego što je bila u prethodnom protokolu, budući da se radi o protokolu vezano uz ikad i znanstvene e, dokaze ikada. Tu se želi u svakom slučaju e, u suradnji sa e, ribarskim tijelima i znanstvenim tijelima staviti isto tako pretočiti u praksu cijeli niz aspekata. To je nešto što je izuzetno važno budući da mi nismo jedini koji e, pecamo i koji lovimo ribu u vodama Cabo Verdea, transparentnost je izuzetno važna. Tu imamo neke obveze koje se tiču e, transparentnosti, imamo prije svega organiziranje mješovitih odbora, mješovitih komisija. E, imali smo takav jedan sastanak e, u Cabo u sredinom prosinca i tu se govorilo o potrebi transparentnosti što se tiče aktivnosti e, ribolova stranih floti u vodama Cabo Verdea. Obje, e, sve strane su se e, složile da trebaju iskoristiti godišnje sastanke kako bi napravili bilancu o ribolovu u vodama Cabo Verdea. Drugi aspekt također koji je podcrtan je i potreba jačanja kapaciteta iskrcaja u lukama Cabo Verdea. E, sporazum se mora u tu svrhu koristiti na e, znači sastanku mješovitog odbora prvog u ovom protokolu i zadnjem u e, prošlom protokolu imali smo razgovor sa tijelima Cabo Verda. Oni su se angažirali, isto tako obvezali da povećaju te kapacitete iskrcavanja u svojim lukama. Strane su se također složile i to stoji u protokolu da olakšaju uveliko iskrcaj i povećaju kapacitete iskrcaja. Kao što sam e, rekla, imamo 350 e, tisuća e, eura godišnje za sektorsku podršku i u tom smislu to samo nije dovoljno za razvijanje kapaciteta, nego u tom smislu i Cabo Verde preuzeo neke angažmane. A također u izvješću govorimo i o uvjetima rada žena. Radi se o sektoru e, lova tuna, tu imamo u manjoj mjeri rad žena, no jako je važno da se stvori dodatna vrijednost u samoj zemlji u okviru prerađivačke industrije. No, to nije sektor koji je direktno e, okrenut radu žena. Jako je važno da isto tako imamo i u sektorskoj podršci razvoj zajednica, obalnih zajednica, a naravno u tom smislu imamo i mjere koje se tiču žena. Ovdje u eh, sektoru eh, lova tune, kao što sam rekla, ovaj rad žena je eh, u manjoj mjeri uzet u obzir. Na, zadnjem sastanku mješovite komisije u prosincu imali smo e, također i izvješća i razne dokumente koji su bili podijeljeni e, dionicima i nadam se da ste i vi dobili te, e, ta izvješća i te dokumente. Ako niste dobili, molimo vas da nam to naznačite i mi ćemo vam to poslati. Ja sam željela evo podcrtati najvažnije aspekte u okviru ovog e, protokola. Kad govorimo o financiranju, interno u komisiji imamo raspravu vezano uz to i u okviru DigiDevCoa i u okviru službe za e, znači opće poslove. Jako je važno raditi e, na sinergijama između raznih sredstava koje su na raspolaganju u okviru DigiDevCoa. Tu imamo taj međunarodni instrument e, za razvoj. U Europskoj komisiji, dakle, zbilja radimo puno na razvijenju tih e, sinergija. No isto tako i u delegacijama imamo osobe koje se bave ne samo sektorom ribarstva, nego i različitim europskim fondovima. Te imamo i važan rad koji je objavljen na razini delegacija. Okay, uh, we'll start with Mr. Pizarro. Dobro, onda počinjemo s gospodinom Pizarom. Muito obrigado, eh, Hvala lijepo. Još jedan put bih zahvalio na izvješću koje nam je predločila naša kolegica Klaudija de Montero. A hvala i komisiji vrlo je važno da danas održimo ovu raspravu. Međutim, moj dojam je i dalje kontroverzan. Točno je. Točno je da se taj sporazum o partnerstvu sa Cabo Verdom dobro provodio. I oni imaju upravu, dakle Cabo Verde ima jednu upravu i nadzor barstva koji nam uljeva povjerenja. Međutim, s druge strane mislim da je čitav taj naš sporazum o partnerstvu mogao biti ambiciozniji. Tako da ovo što se sad događa donekle frustrira. Možemo samo reći da jednostavno nije dovoljan evropski napor da se riješi problem Luke Mindao. A zato što to nije sve skupa dovoljno, onda nismo ni ubacili ugovor, e, ni obavezu iskrcaja. I vidite, tu jednu vrlo bitnu stvar smo već u startu izbacili iz ugovora i znači nemamo mogućnost kontrole i budući da nema obaveze iskrcaja, ovdje se u sektor ribolova na tune neće moći koristiti kao direktna pomoć e, jačanju statusa žena i jačanju njihove pozicije i ekonomske neovisnosti ako hoćete u toj zemlji. Prema tome mislim da ćemo morati neke amandmane podnijeti na izvješće gospođe Montero. Mi se sve u svemu slažemo s onim što se tu navodi, ali tražimo više dosljednosti kod e, komisije i više odlučnosti kada žele se izboriti za bolju poziciju žena. Prema tome, ako žele unijeti i upisati u ugovor o obavezu iskrcaja, moraju popraviti stanje s lukom Mindanao, a zato treba financijske i tehničke resurse da bi to riješili. A na taj način bi mi mogli onda nadzor pojačati, jer bi imali obavezu iskrcaja. Na taj način bi onda mogli bolju, više pomoći pružiti stanovnicima Cabo Verde, a pogotovo mladim ljudima, nezaposlenim ljudima i ženama koje su u lošoj poziciji. Mi znamo da je ribarstvo važan u ekonomiji Europske unije i našem prehrani. Međutim, isto tako je važno, ako ne i važnije, za države trećeg svijeta, države koje su u razvoju, kojima treba još puno pomoći u razvoju. A mislim da ne činimo jednostavno dovoljno ovog časa za njih. Hvala gospodine predsjedniče. Ovo izvješće je dobro i isto tako pokriva i pozitivne aspekte i problematiku ovog izvješća. Radi se e, o znači e, prije svega ulovu tune, no 20% imamo također i ulov morskih pasta. Ono što je izuzetno važno je da e, e, osiguramo to da nemamo preiskorištenost. To je rečeno da je takva situacija u studiji koja je prevedena, no lokalne udruge dovode u pitanje to. Ono što je važno je da se provodi neovi, da se provode neovisne studije. Kad govorimo o osjetljivim vrstama, europska flota bi trebala uspostaviti mjere kako bi izbjegli ulov morskih kornjača i to eh, je nešto što je na snazi u vodama EU-a, a to mora isto tako biti i za eh, flotu za ulov tune na snagi. Kad govorimo o sigurnosti ribara na moru, moramo uzeti u obzir eh, stanje u cijelom sektoru, isto tako uloga žena. Ona je uključena u cijeli lanac, a također moramo imati i informacije što se tiče financiranja cijele infrastrukture, posebno što što se tiče ovog hladnog lanca distribucije. Dakle, <clears throat> hvala lijepo. Gospođa Monte, naša izvjestiteljica ima riječ. Hvala. Ja... Evo, mene su svi molili, naime, kaže predsjedavajući da se sporije govori. Evo, gospođo Montero, imate riječ napokon. Da, hvala vam. Hvala kolegama na svim njihovim doprinosima u vezi i izvješća koje sam predstavila i na ovim idejama koje ste iznijeli. I slažem se s vama, trebali bi mi zaista biti ambiciozni. Stoga me sad već zanima da li će amandmani to i pokazati i da li ćemo uspjeti to sve skupa ugraditi u tekst kako bi dobili jedan, jedan ambiciozni e, izvješće, pa onda dakle i ambiciozni protokol o provedbi sporazuma o partnerstvu. Hvala lijepo, ne znam da li želite vi iz komisije komentirati ove primjedbe, ali ja moram nešto reći u vezi izvještaja. Dakle, riječ je o protokolu zajedničkog sastanka odbora o članku 9. Da li to stoji sad na raspolaganju i ako ne, Hoćete li vi to iz komisije objaviti ili nećete? Da, nekoliko riječi o primjedbama koje smo čuli kad govorimo o ambiciji što se tiče financiranja. Možda nisam bila jasna, znači imamo 350 tisuća eura godišnje. E, e, ta sredstva nisu dovoljna za E, akcije na području infrastruktura. Radi se o aktivnostima e, na, e, prije svega na terenu Cabo Verdea. No što se tiče kontrola, imamo četiri važne stvari. S jedne strane nadzor i kontrole, zatim podrška znanstvenim aktivnostima, nakon toga podrška lokalnim zajednicama, zapravo obalnim zajednicama i na kraju podrška plavom gospodarstvu. Kad govorimo o podršci lokalnim zajednicama, obalnim e, zajednicama. Nisam rekla da sad tu ne moramo imati i aktivnosti vezane za žene, nego sam rekla da je e, u ovom aspektu ulova tune uloga žena nešto manja nego u nekim drugim sektorima. Najveća sredstva idu za kontrole. E, u Cabo Verdeu imamo e, strukture koje su učinkovite. Naravno, to se može poboljšati i nadamo se će da ovih pet godina sektorske podrške i različite aktivnosti doprinijeti povećanju nadzora. I ne samo europske flote, nego i drugih e, flota. Kad govorimo o morskim psima, mi se u potpunosti slažemo e, da na razini Europske unije, no isto tako u raspravama sa Cabo Verdeom da se riješi to pitanje ulova e, morskog psa. Te u novom protokolu isto tako imamo e, članak koji točno i eksplicitno govori o ulovu morskih pasa. Obje strane su se angažirale da na tromjesečnoj razini e, izdaju e, izvješća o tome e, kakvi su ulovi morskih pasa. E, zadnje izvješće govori o postotku od 3% ulova morskih pasa. Što se tiče sredstava namijenjenih znanstvenih istraživanjima, tu imamo određena sredstva koja su direktno alocirana prije svega e, istraživanjima morskih pasa. E, u svakom slučaju mi pazimo na ta, tu temu i pratimo na to, to na tromjesečnoj razini. Što se tiče kornjača, čini mi se da se o tome radilo, da mislim da tu postoji jedna preporuka u, okviru ikata to je dio isto tako sektorske podrške. Tu želimo e, povećati kapacitete znanstvenih istraživanja. Mi smo e, ostvarili dijalog sa različitim nevladinim udrugama e, o ovom aspektu kako bismo vidjeli kako možemo poduzeti e, mjere na tom području. A kad govorimo o izvješćima mješovitih odbora, mješovitih komisija, kao što sam rekao, rekla te, ta izvješća nisu javna, jer ih dijelimo i sa E, državama članicama i sa Europskim parlamentom. Kad se govori o određenim aktivnostima koje su identificirane, onda se tu radi isto tako i o mjerama provedbe, interne provedbe. To u tom smislu nije javno. To omogućava prije svega stvaranje i povjerenja i otvorenog dijaloga na sastancima mješovitih odbora. Te nismo predvidjeli da se to objavljuje. Zaključak je da to neće biti javni dokument. No, rekla sam da mi ta izvješća prosljeđujemo i državama članicama i našim članovima Europskog parlamenta. Oni to razumiju, no u svakom slučaju nije ni u kom slučaju aktualno da će to postati javni dokument u bliskoj budućnosti. Rekli ste da su to vijeće i eh, da je to zajedničko mišljenje vijeća i parlamenta. Oui, c'est ça, voilà, avec le de la commission pêche donc avec vous. Znači sa tajništvom odbora za ribarstvo s vama. Pa dakle, ovdje očito ništa neće ostati tajno, to je dobro. Dobro, ali glavno je da vi znate, ako želite vidjeti neke dokumente na koja vrata treba zakucati, to je uvijek bitno. Hvala vam lijepo. Dakle, rok e, za podnošenje amandmana ističe ovog petka u 12 sati u podne. Hvala vam. A sada prelazimo na one hitne mjerama za e, ribarsku flotu u Istočnom Baltiku koja lovi e, bakalare tamo. Naš izvjestitelj, gospodin Herbst, je imao problema sa putovom, putom i ostavio nam je nešto što, svoje bilješke, koje će onda naš kolega Peter Van Delen ovdje predstaviti. A ja ću učiniti sve što mogu ako budemo našli dnevnog, malo vremena u dnevnom redu danas u toku dana ili sutra u toku dana još vjerojatnije da i sam nešto kaže kad stigne. Ja znam da je duboko frustriran zbog svojih logističkih problema što nije uspio doći, ali nije došao. Evo, kolega Van Delen. Hvala lijepo. Dobro je da dobivamo informacije od gospodina Herbsta, jer vidite, ovo izvješće je vrlo zanimljivo i šta nam on tu predlaže. Dakle, imamo on odluku vijeća iz prosinca. Vijeće je tada rekla da ovdje nije u pitanju samo hari, ovaj, bakalar u Baltičkom, istočnom Baltičku, nego i isto tako u zapadnom Baltiku kao da i da su u pitanju i ugroženi stokovi haringa, osim bakalara. Prema tome da je to situacija jako, jako kritična i zbog toga se mora intervenirati, jer to je sad veliki problem, pogotovo za njemačke flote u njihovoj ukupnosti. Ali to bi se moglo odraziti na sve e, ribare tog područja koji ovise o ulovu u Baltiku i žive od toga. Dakle, to je čitav niz država koja se na to oslanja. Međutim, to se onda lančano prenosi i na druge područja koja su vezana za ribarstvo. I sva srodna područja, recimo e, zagađenje mora koje e, djeluje i na ostale organizme u moru kao i na morsko tlo, je veliko i to je naravno jedan od razloga zbog ove kritične situacije sa tim spomenutim stokovima, ali to ima i daljnjih posljedica jako loših i teških, zbog toga se mora hitno djelovati. Ako je sada to iz, kao što vidimo, takva na bazi znanstvenih observacija i podataka, ovo izvješće nas poziva da jako hitno reagiramo. Inače, govori izvješće da su tri vrste riba uglavnom ugrožene, a to je bakalar, u istočnom i zapadnom dijelu Baltika, zatim Haringa, a pitanje su i mjere kojima će se akcijski planovi, godišnji planovi za pojedin, nacionalni planovi za pojedinu državu promijeniti. I čak e, se predviđa i obustava kompletno ribolova na te e, stokove u Baltiku. I sad onda ako se to dogodi, ako im se obustavi kompletno ribolov, moramo vidjeti kako ćemo ribarima pomoći ribarskim zajednicama. I tu mislimo da bi onda iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo trebala doći jedna konkretna pomoć financijska za te ljude kojima će se možda dogoditi da preko noći obustave ribolov i zabrane im ribolov u Baltiku. E, to bi bila glavna poruka izvještaja. Hvala lijepo. Onda izvjestitelje u sjeni. Da počnemo sa gospodinom Ristokom za socijaldemokrate. Izvolite. Merci, le président. Ne Не бих искал да повтарям неща, на които вече беше обърнато внимание, но критично състояние на Hvala vam lijepa. Svakako ne bih želio ponavljati sve što smo do sada čuli potvrđujem da je situacija kod bakalara posebno zabrinjavajuća. A e, izlov je samo jedan od uzroka, od uzroka takve situacije. Ribolov je istovremeno i aktivnost koju e, možemo izravno kontrolirati i na nju relativno kratkoročno utjecati. No, postoje i drugi razlozi za ovu situaciju. Na primjer, nedostatak kisika, nedostatak hrane, migracije, infekcije, pa, paraziti i slično, a i druga djelovanja ili aktivnosti čovjeka koja imaju negativni odraz na cijeli okoliš. Radi se o smanjenju razine biomase. Imamo najlošije rezultate od 50. godina 20. stoljeća otkako smo krenuli s mjerenjima. Ono što je još e, važno naglasiti jeste da je bakalar od najveće gospodarstvene važnosti za baltičke zemlje, Poljsku, nešto manje za Dansku i Njemačku. Dakle, ne smijemo zaboraviti da i Rusija lovi bakalar e, u istočnim e, dijelovima mora. Tako da i to utječe na cijelu situaciju i zbog toga su e, naše mjere kontrole e, koje provodimo kao Evropska unija iznimno važne. No istovremeno nisam u potpunosti uvjeren da imamo dovoljnu financijsku pomoć ili potporu E, pogotovo e, ne za zapadni dio Baltičkog mora, pogotovo ne za vrste kao što su haringa ili slične. Dakle, želim reći zaključno da financijska potpora od strane Europske komisije u ovom prijedlogu je nešto što je za nas iznimno važno. Zahvaljujemo. Johan, hvala lijepa. Imam i ja nekoliko napomena, jer znam da postoji veliki problem sa bakalarom u istočnom Baltičkom moru. E, trebamo nešto poduzeti, to je jasno. Čuli smo e, više primjedbi oko toga da bi ribari trebali dobiti naknadu za smanjenje ribolovnog kapaciteta. Svakako to će predstavljati problem ne samo za jednu ili dvije godine, već i možda za e, dulje e, razdoblje. Tako da mislim da je iznimno važno da ljudi koji su uložili u svoje ribarske brodove e, mogu e, dostojno živjeti od svoje aktivnosti. Međutim, ukoliko ove godine ili sljedeće godine nemaju mogućnosti e, izlova, tada će ribari stradati i neće biti dovoljno posla za njih. Isto tako, iznimno je važno naglasiti da se moramo usredotočiti na istočni bakalar, ako tako mogu reći, jer e, postoji i problem e, zapadnog dijela Baltika, jer e, bakalar može seliti iz istočnog u zapadni dio vrlo je teško podijeliti, da tako kažem, e, to more. Na primjer, da kažete u Istočnom moru vrijede neke zabrane, a u zapadnom dijelu ne, jer postoji više ribe. Međutim, imamo, ponavljam, problema sa stokom bakalara u istočnom dijelu Baltičkog mora. Naglašavam isto što e, smo i čuli od mojih kolega, a to je činjenica da taj problem ne stvaraju sami ribari, već tome pridonose različiti čimbenici kao što je onečišćenje, drugi predatori u moru, nedostatak biomase, a mi uvijek prstom upiremo u ribare, dok međutim krivicu e, trebaju snositi i drugi. Mi moramo pomoći ribarima kako bismo u budućnosti, kao što je e, predsjedatelj ispravno rekao, kako bismo za 20 godina e, i dalje imali iste mogućnosti izlova, a manje problema, jer će isti problemi bez našeg poduzimanja ostati sljedećih 50 godina. Hvala vam lijepa. Želite li još nešto nadodati? Ne, ja ću se samo zahvaliti. Svi su komentari bili vrlo jasni. Svakako trebamo raspravljati na koje stokove trebamo najviše utjecati. Čini mi se da izvješće e, to do, u dovoljnoj mjeri obrađuje. Gospođa Keller je trebala uzeti riječ vezano uz ovaj predmet. Ona mi je ostavila svoje bilješke i to je stajalište kluba. Kad govorimo o izvjestiteljevom mišljenju mi smo vidjeli da je prošireno područje e, primjene za flotu, za haringu i bakalar. No, s druge strane, izvjestitelj predlaže da se sve mjere kontrole E, ukinutu E, je jako važno da se rješavaju strukturne probleme flote, a ne da tu sad e, ukinemo sve mjere kojima e, možemo pratiti na koji način se rukovodi u ovom sektoru, jer ćemo onda trošiti novac poreznih obeznika bez ikakvog, ikakve kontrole. A kad govorimo o isto tako i flotama koje love bakalarka usputni ulov, moramo imati informacije vezano uz to, to je ukinuto. Znači imamo više flote, a manje kontrola, to ne ide u dobrom e, smjeru. E, molim vas da e, smanjite vaš ritam govora za prevoditelje. Isto tako, mi bismo željeli podcrtati da je situacija u Baltičkom moru toliko teška da trebamo e, uvesti e, globalne mjere. Tu imamo više faktora urušavanja stoka. Kao što smo već čuli, infekcije parazitima, nedostatak e, kisika i tako dalje. Imamo također i probleme sa stokovima i papaline i haringe. I Znači, cijelo ovo e, pitanje puno šire. Oprostite na ovoj brzini, ali imala sam operaciju u petak, pa vjerojatno to vezano uz to. Hvala lijepa. Smijem li ja, gospođo reka, reći nešto. O koliko novca se ovdje radi? Koliko novaca očekujemo potrošiti? Možete li jamčiti da će to permanentno i dalje smanjivati kapacitete ribolova? I treća stvar, u prijedlogu komisije jasno se naglašava da kvota za E, bakalar istočnog Baltika se smanjuje čitavi niz godina i došla je na 40% 2018. čak i manje 2019. Zašto to radimo? E, zašto imamo te hitne mjere? Nismo uopće ispunili kvotu. Kako smo uopće došli u ovu e, situaciju? Pa ribari će nam reći vjerojatno da nema više ribe. Što se zapravo dogodilo? Izvolite. Thank you Hvala lijepa predsjedatelju i hvala lijepa članovima odbora na e, zanimljivoj raspravi. Rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Prvo, želim naglasiti o čemu se radi u komisijnom prijedlogu. Radi se o pronalaženju strukturnog rješenja za strukturni problem iznimno je važno da e, ne bacamo novac na ribolovnu industriju, a onda za pet godina sjedimo ovdje i nalazimo se u sličnoj situaciji. Možda se može raditi o drugom stoku ili e, o nekom drugom području. Dakle, komisija ne samo da predlaže da se uzmu u obzir sva plovila u istočnom e, Baltiku koja love bakalar i da uključimo tu takozvane ring fencing mjere. Što, što je to? To znači da ako jednom rukom zatvorimo jednu rupu, i uzmemo kapacitete iz flote sljedeće godine, moramo izbjeći da se neka druga rupa ili nedostatak otvori za sljedećih pet godina. Odnosno da ljudi kupe nove brodove, nova plovila i onda nemamo nikakvo upravljanje kapacitetima. Ako pročitamo izvješće vašeg izvjestitelja, dopustite mi dosta smo zabrinuti jer su ta pravila zaobiđena i izbrisama. Tako da se bojimo da ćemo sada riješiti problem, ali nije to rješenje strukturnog problema jer će flota oživjeti za nekoliko godina. Imamo još jedno ring fencing pravilo, a to su kontrolne mjere koje su također na naše žaljenje izbrisane ili uklonjene iz izvješća. Tako da želim reći zašto je komisija ograničila svoje prijedloge samo na istočno-baltički bakalar, a ne i za zapadni dio, odnosno zapadni bakalar ili zapadnu haringu. Gospodin Van Dalen je o tome govorio u ime izvjestitelja, a mi i dobivamo pitanja oko toga. Tako da mislim da je važno razumjeti da postoji samo jedan jedinstveni stok koji se nalazi u Uniji u takovom stanju. A to je da riba odumire zbog okolišnih razloga. Kolege su već o tome govorili. Tri puta više ribe odumire e, zbog uvjeta u e, Baltičkom moru nego e, od ribolova. Tako da ne možete to uspoređivati sa zapadnom haringom ili zapadnim bakalarom. Za zapadni bakalar znanstvenici kažu da je stok na dobroj razini ove godine, a zapadna haringa stok će se oporaviti za dvije ili tri godine od danas. Dakle, nije e, to ista situacija. Države članice e, trebaju uzeti novac koji imaju i koncentrirati svoje financijske napore na one ribare koji se nalaze u ovoj teškoj situaciji. I sada dolazim do e, pitanja koje ste vi izravno postavili predsjedatelju. Koliko je to novca? ili koliko će novca ribari dobiti. O tome odlučuje država članica. Prijedlog komisije ne predviđa takozvani svježi novac jer je proračun određen prije više godina. To je zamrznut okvir na sedam godina. Mi ne predlažemo nikakav svježi novac jer nemamo svježeg novca. Ali ono što predlažemo jest dopustiti fleksibilnost državama članicama kako bi države članice mogle novac koji su dobili u svojoj omotnici, a još ga nisu potrošile, na primjer na lučke infrastrukture ili na neke druge pomorske politike, dakle da iskoriste taj novac i da ga prebace na e, potrebe ili za potrebe svojih flota. Pa će država članica sama odlučiti koliko će novca željeti prebaciti za ovu mjeru. Zatim ste me pitali koje je jamstvo e, dano da će se kapaciteti stalno smanjivati. Pa mi smo ugradili pravila koje onemogućavaju da se kapacitete obnove za, e, u budućnosti, a to ne vidim u e, izvješću vašeg izvjestitelja, jer je izbacio čitav niz članaka i to nas brine. Kako smo dospjeli u ovu situaciju? To ste također pitali. To je vrlo dobro pitanje. U pravu ste. Kvote nisu ispunjene već čitav niz godina. Ali mislim da bismo iskreno ili pošteno trebali reći da smo lani 2019. godine tek od znanstvenika čuli da se moramo zaustaviti, da nam kažu stop, prestanite s ribolovom. E, to nam nisu govorili ranije. A komisija ne može sama od sebe predlagati izvanredne mjere. Postoje vrlo stroga pravila za izvanredne mjere, za hitne mjere. E, I doista imamo vrlo visoki prag koji trebamo dostići da bismo e, doista proglasili hitne ili izvanredne mjere. Dakle, radi se samo o drastičnim situacijama, a znanstvenici su rekli da u potpunosti trebamo zaustaviti ribolov, tek tada evo smo mogli koristiti instrument e, izvanrednih ili hitnih mjera. U prošlim godinama smo smanjili izlov istočnog bakalara, bakalara u istočnom dijelu Baltika, E, odlučili smo o smanjenim, reduciranim kvotama, ali lani je postalo jasno da to nije dovoljno, da nismo dovoljno toga učinili. Tako da se slažem s vama. Radi se o vrlo neugodnoj, o, nesretnoj situaciji. Ali ribolov tu ima samo jednu trećinu krivice, a svi drugi okolišni čimbenici igraju puno, puno veću ulogu, pa je važno i o njima voditi računa. Nadam se da sam odgovorila na sva pitanja. Ako ne, e, stojim na raspolaganju. Sutra dolazi ministrica jer imamo sada hrvatsko predsjedanje. Je li moguće da ćemo čuti i od vijeća slične stavove? E, pa ne razumijem zašto. Vidim da kimate glavom. Hitne mjere, kriza, koliko se teških riječi treba e, čuti ili upotrijebiti prije nego što ih doista netko čuje. To je retoričko pitanje, naravno ne možete vi odgovoriti na ovo pitanje. Hvala. Hvala vam. Reći ću nešto vezano uz ovo što ste rekli, da ćemo više pozornosti trebati pridavati i e, okolišnim e, ciljevima, ali što je sa e, okvirnoj direktivi za more gdje imamo znači to održivo upravljanje i ciljeve do 2020. godine. Sad je 2020. godina i to je cilj nekoherentnih javnih politika i njihova artikulacija. Ta okvirna direktiva je pokrenuta i e, već nekoliko godina i postavljam si pitanje kako vi uopće surađujete između različitih glavnih uprava jer tu smo zbilja suočeni s jednim velikim problemom. Možete li možda odgovoriti na ovo pitanje? E, e, hvala vam. Da, radi se o vrlo dobrom pitanju također koje je postavila zastupnica. E, situacija okoliša u Baltičkom moru je doista jako, jako loša. Jako loša je situacija i vidjeli smo, nažalost, tijekom proteklih godina da postoji čitav niz direktiva, zastupnica je spomenula samo jednu, dakle čitav niz direktiva koje u potpunosti ne provode države članice, a odnose se na okoliš. To predstavlja veliki problem. Imamo direktivu o dušiku koju nitko ne spominje, e, ne e, provodi. Imamo druge okolišne direktive koje nitko ne provodi. I dok situacija ostane takva, biti će vrlo teško preokrenuti situaciju na Baltiku. Isto tako, pogledajmo zemljopismo o čemu se radi. To je naprosto mm, zatvoreno more, imate Skagerak i Kategat, jedan mali otvor, dva mala prolaza. Situacija je puno gora nego u sredozemlju. Tako da količina nove morske vode koja e, ulazi u Baltik je ograničena, isto vrijedi i za obrnutu situaciju. Zatim imamo e, zagrijavanje morske vode zbog globalnog zagrijavanja. Sve te situacije trebamo uzeti u obzir. Proći će čitav niz godina prije no što zabilježimo poboljšanje, ali potpuno ste u pravu, ta pitanja treba postaviti. Hvala vam. Evo, nadam se da ćemo <laughs> gospodina Herbsta naći nekako u ovaj dan i pol i moći s njim razgovarati i zamoliti da objasni svoje amandmane. E, hvala vam puno. Rok za amandmane je sljedeći ponedjeljak 27. sječnja e, siječnja do 17 sati. Čini mi se da je povjerenik ovdje.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

thank you very uh, Najsrdačnije pozdravljam povjerenika za okoliš, oceane i ribarstvo. Evo, to je prva od mnogih prilika kada ćete biti naš gost. Razmišljam da ste još uvijek možda <laughs> u vašem razdoblju medenog mjeseca možda bi možda bilo dobro da se stolica malo povisi, jer čini mi se i da je to namjerno napravljeno, da predsjedatelj ima više, višu stolicu od od e, ostatka e, predsjedničkog stola. Dakle, vodili ste pregovore e, na vijeću u prosincu ne vladine organizacije su rekle da je rezultat bio loš, tako da je vjerojatno medeni mjesec završen. Eto, siguran sam da mnogi članovi ovdje žele čuti određena jamstva od vas da kada krenemo s pregovorima o Brexitu, da ćete se zalagati za prava europskih ribara. Eto pa odmah vam dajem riječ. Hvala lijepa predsjedatelju, poštovani zastupnici. Posebno mi je drago što sam ovdje danas i što ste došli u takvom velikom broju i što ćete mi moći postaviti pitanja. Drago mi je što mogu razmijeniti mišljenja s vama po prvi put kao povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo. Kao što sam rekao na svom saslušanju u listopadu, poštovat ću posebno partnerstvo komisije s Europskim parlamentom i intenzivno ću raditi s vašim odborom njegovim članovima tijekom svog mandata. Nastavit ću sudjelovati na trijalozima kao što sam već učinio u prosincu na trijalogu o MFF-u i gdje god to bude potrebito. Nakon našeg posljednjeg sastanka u listopadu puno toga se dogodilo. Imali smo e, pregovore u prosincu o ribolovnim mogućnostima za 2020. Vratit ću se na to pitanje. Znam da ste razgovarali sa glavnom upravom Mare, govorit ću o tome kasnije, ali mogu reći da se radilo o vrlo složenim pregovorima. Morali smo postići e, CFP ciljeve vezano za maksimalno održivi prinos i riješiti neka kritična pitanja istovremeno. Mislim da smo to uspjeli učiniti. Znam da su neke flote vjerovatno više pogođene od drugih. Žao mi je tih koji su lošije prošli, ali odluka je bila nužna ukoliko želimo zajamčiti dugoročne interese sviju. Neki od tih ljudi su ovdje danas. Razgovarao sam s njima ranije poslje podne oko tih pitanja pitanja zajedno sa zastupnikom Pierre Carleskindom. Objasnio sam da tak i kvote ne nameću mjere preko noći, već da postoji razdoblje od pet mjeseci kada se mogu ponuditi alternative za tehničke mjere. Želim ponoviti, smatram da je ključno razgovarati s onima koje direktno pogađaju naše odluke. Izravna razmjena je važna ukoliko želimo izbjeći nesporazume i dobiti potporu za naše mjere. Zato ću uvijek biti vama na raspolaganju za razgovor bilo u Briselu ili u vašim priobalnim zajednicama. Što se tiče odluka koje smo donijeli na vijeću u prosincu, nitko neće e, ostvariti uspjeh na stokovima koji nestaju. To smo naučili na težak način u prošlosti. Znam da je oporavak stokova bolan za ribare i suosjećam s njima. Međutim, Dugoročno gledano radi se o pozitivnim odlukama. Podsjećam da su svi 28 država članica prihvatile to jednoglasno. Jednoglasno je prihvaćen kompromis. U prosincu se također dogodila još jedna važna stvar o kojoj želim razgovarati s vama, a to je usvajanje komisijinog zelenog plana. Cilj zelenog plana je učiniti Europu prvim klimatski neutralnim kontinentom do 2050. godine. To je jedino odgovorno što možemo učiniti ako želimo zaštititi okoliš, gospodarstvo i napredak svih državljana Europske unije. Ocean i politika vezana za oceane igraju važnu ulogu u zelenom planu u našem prijelasku na ugljično neutralno gospodarstvo. Kao što znate, oceani prvi osjećaju klimatske promjene. Vidimo da se podiže razina mora, da se topi led na Arktiku i da se mijenja raspored ribolovnih stokova. Naši oceani se zagrijavaju puno brže nego što smo to pretpostavljali. Međutim, oceani donose i rješenja proizvodnja energije, industrijska proizvodnja i neke najrevolucionarnije inovacije doći će nam iz takozvanog plavog gospodarstva. 35% naše obnovljive energije može doći do 2050. iz offshore obnovljivih izvora, bilo da je to vjetar ili e, jačina valova ili plime i oseke. Zbog toga trebamo E, upravljati našim pomorskim prostorima. Dakle, e, pomorsko prostorno planiranje će sve važnije. Važan dio zelenog plana je strategija od polja do stola, farm to fork. Znamo da oceani daju zdravu i hranjivu hranu. Ako uspoređujemo proizvodnju hrane na kopnu s onom iz oceana, znamo da hrana iz oceana ima puno manji okolišni učinak. E, dakle, hrana iz mora, alge ili održiva akvakultura treba ponuditi rješenje. E, imamo još uvijek velik mogućnost, veliku mogućnost rasta evropske akvakulture. Europa zaostaje dok se taj sektor razvila diljem svijeta. U ovom trenutku revidiramo strateške smjernice za održivi razvoj EU akvakulture koje bi trebale biti spremne na jesen i koji bi sektor akvakulture trebalo učiniti konkurentnim i održivijim. Iz plavog gospodarstva postoji još puno mogućnosti za rast naših priobalnih regija i zajednica. Radi se o malim, srednjim poduzećima koje se često bore za financijska sredstva. Zato imamo inicijativu Blue Invest. Želimo e, start i početnicima pomoći. Za nekoliko tjedana imat ćemo novosti za vas u ovom području. Međutim, ne radi se samo o tehnologiji ili industrijskim transformacijama. Također trebamo zaštititi prirodu, zaštititi habitate, ekosustave ili bolje pohranjivati CO2. Iz posljednjeg izvješća IPCC-a o oceanima i o klimi znamo da je pravo vrijeme za ulaganje u ove mjere. Ako budemo čekali, izgubit ćemo pravi trenutak. Sada dolazim do još jednog stupa zelenog plana, a to je strategija za bioraznolikost 2030. E, mi smo u ovom trenutku oni koji uzrokuju gubitak bioraznolikosti. E, nismo ostvarili suprotni trend proteklih deset godina, ne smijemo popustiti. Dakle, E, Milijun vrsta od ukupno 8 milijuna vrsta nestalo je za uvijek. Mi e, naravno ovisimo o tim vrstama, a tu je posebno važno naglasiti pomorske raznolikosti Komisija će usvojiti strategiju o bioraznolikosti 2030. do ožujka. Prošli tjedan u Strasburu smo razgovarali o tome, a konačne odluke će se dogoditi u nadolazećim tjednima želimo povećati površine koje su zaštićene unutar mreže Natura 2000. Želimo također ojačati prekograničnu suradnju među državama kako bismo zadržali bioraznolikost u našim pomorskim e, prostorima. Sve to skupa ne smije postojati samo na papiru. E, međunarodno prioritet je komisije doći do e, novih nacionalnih jurisdikcija i do potpisivanja sporazuma ili ugovora <clears throat> koji će štititi e, pomorsko dobro, e, pratiti učinak okolišnih mjera. A kod kuće do 2020. za riblje stokove za zajedničku ribarstvenu politiku trebamo ostvariti ciljeve kako bismo zaštitili naš pomorski ekosistem u cjelini. A sada dolazim do zajedničke ribarstvene politike. Tijekom mog mandata raditi ćemo na prioritetima, pogotovo na prioritetu e, iskrcaja mnogi e, stokovi su sada u puno boljem stanju nego što su bili proteklih desetljeća. Flota čini ili ostvaruje rekordno visoke profite tamo u, e, gdje su e, ribolovni napori održivi. Zadovoljan sam s rezultatima i mislim da smo ozbiljni prema e, održivosti jer smo dobili političku potporu jednoglasno kako bismo ostvarili e, maksimalno održivi prinos do 2020. Baltičko more, Sjeverno more, a Atlantik 62 stokova su sada na razini maksimalnog održivog prisa prinosa. 47 od 53 su također na razini maksimalnog održivog prinosa MSY. Tako da ćemo nastaviti sa tima još strožim mjerama zaštite ali svjestan sam da je često teško čitati i tumačiti statističke podatke. No svejedno ću reći što se dogodilo sa 16 preostalih stokova šest e, takova e, unutar ICES-a. Radi se o istočnom baltičkom bakalaru, o e, bakalaru unutar Kelskog mora, Irskog mora i tako dalje i o zapadnoj baltičkoj haringi koji nisu dosegnuli maksimalno održivi prinos, tako da ne mogu doći na taj popis. Sedam takova iz EU e, priobalnih država ne mogu biti na popisu NSY zato što nismo dostigli sporazum s tim država. I na kraju tri taka za bakalar EU Norveška nismo ostvarili maksimalni održivi prinos iako je rezultat bio puno pozitivniji nego što je Norveška inzistirala. Te u tom duhu zahvaljujem pregovarateljima. Dakle, uspjeli smo se dogovoriti o 25 e, vrlo vrijednih ribolovnih stokova, što znači da je naše dugoročno ulaganje konačno pokazalo svoju isplativost. I na kraju, po prvi put smo uključili snažne tehničke mjere u uredbu zbog situacije koja se događa s bakalarom. E, uključivanje tehničkih mjera u e, uredbu e, vijeća direktno su povezani sa ribolovnim e, prilikama i ograničene na određenu konkretnu situaciju. E, zajedničko odlučivanje ili delegirani akt omogućit će parlamentu i dionicima raspravu ali e, trebam reći sasmo, sasvim jasno da trenutačni pravni okvir ne dozvoljava usvajanje tehničkih mjera koje su direktno povezane sa ribolovnim e, mogućnostima. Zahvaljujem prevoditeljima koji čine nemogući napor da bi preveli moj litavski engleski. Višegodišnji plan za zapadne vode obvezuje vijeće i komisiju poduzeti mjere brzog oporavka divljih stokova kojima prijeti kolaps ili uništenje. To smo i učinili na našem vijeću u prosincu tako da vam mogu dati jamstva da sve mjere poštuju i prerogative Europskog parlamenta, odnosno vašeg doma. Napravili smo i veliki napredak na sredozemlju. To je bio jedan od naših najvećih izazova. Po prvi put dogovorili smo se za napore 2020. temeljem u višegodišnjeg plana za zapadno sredozemlje. Radi se o povijesnom koraku iako e, nam je hitno potreban dalji napredak. Naravno, uspješna provedba zajedničkih ribarstvenih politika zahtjeva učinkovitu kontrolu provedbe. Najbolje politike ne e, vrijede puno ako ne uspjevamo u ispravnoj provedbi. Kao što znate, komisija je predložila ambicioznu reviziju sustava kontrole. Sada je u vašim rukama poduzeti u stvarnosti modernizaciju sustava kontrole kako bi svi mi koji smo se posvetili ciljevima zajedničke ribarstvene politike zadržali našu vjerodostojnost. Vi znate da je ova komisija stavila naglasak na ozbiljnu provedbu, da je to jedan od naših prioriteta. Ja ću svakako na taj e, dio staviti naglasak tijekom mog mandata u sljedećih pet godina. Sljedeći višegodišnji financijski okvir će također odigrati ključnu ulogu, trebamo napredovati. E, već sam e, podijelio zabrinutosti s vama oko nekih amandmana parlamenta i vijeća, pogotovo onih koji se odnose na konstrukciju naših plovila. Komisija je u potpunosti jasna. Ne možemo podrivati ciljeve održivosti našeg ZERPA, ali ukoliko želimo ostati vjerodostojni, moramo poštivati naše međunarodne obveze unutar svjetske trgovinske organizacije i zajedničkih ciljeva 14 o štetnim e, tvarima. Znam da ste razgovarali o baltičkom planu, o e, istočno-baltičkom bakalaru sa mojim kolegama iz glavne uprave Marija. Neću sada ulaziti u detalje, ali nam je E, zabrinuti smo zbog stajališta vijeća koje je usvojeno u prosincu i koje je nažalost gotovo u potpunosti odraženo i u nacrtu koje smo predstavili pred ovim odborom. Evropska unija mora ostati odgovoran međunarodni partner Ove godine u lipnju u Portugalu održat će se konferencija Ujedinjenih naroda o oceanima, tako da će tu Evropska unija moći ostati aktivan čimbenik svih regionalnih organizacija. Borit ćemo se za bolje znanstvene podatke o stokovima i za bolju zaštitu e, pomorskih ekosustava i osjetljivih vrsta. Na bilateralnoj razini radit ćemo na e, mreži sporazuma o održivim ribolovnim partnerstvima. A boriti ćemo se svakako i protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Za to ćemo imati nultu toleranciju. Neki su već prošli kroz ovu proceduru, dobili su e, žute kartone, ali sada su nam postali važni saveznici. I na kraju nekoliko riječi o pitanju s kojim ćemo se svi morati ove godine baviti, a ja sam spreman izvještavati vas i biti potpuno transparentan, naravno o pitanju Brexita ili o budućim odnosima Evropske unije s Ujedinjenom kraljevinom. Ujedinjena kraljevina će napustiti Evropsku uniju 1. veljače 2020. U ovom trenutku kolegi i predsjedatelju Krisu Davisu zahvaljujem najiskrenije na podršci, na neumornom radu i zalaganju za održivo ribarstvo. Doista ćete nam nedostajati, ali e, nadam se da će e, vaše nasljeđe ostati ovdje i da ćemo nastaviti u vašem duhu. My whole team and I of course wish you... Naravno, moj cijeli tim, ja osobno, želimo vam puno uspjeha u budućnosti. Ujedinjena kraljevina će postati treća država u neko, za nekoliko tjedana. Do kraja 2020. međutim Europska e, unija ili politika e, zajednička ribarstvena politika Europske unije biti će nešto što u potpunosti obvezuju, obvezuje Ujedinjena kraljevina. Želimo završiti dogovore do srpnja, kao što je dogovoreno u političkoj deklaraciji. Pregovori će se voditi u okviru gospodarskih pregovora o partnerstvu. Imamo ambiciozan plan rada. Mi smo spremni početi pregovore s Ujedinjenom kraljevinom što je prije moguće. Ti će pregovori biti na istoj razini transparentnosti kao što smo i radili kada smo pregovarali o sporazumu o istupanju iz Unije. Koordinirat će to radna skupina gospodina Barnjeja, a Europski parlament će redovito dobivati izvješće o situaciji. Eto, to bi bilo sve, poštovani zastupnici. E, pred nama je vrlo godina puna vrlo važnih događaja, morat ćemo raditi zajedno. Različite smo institucije, ali smo zapravo jedna Europska unija. Sudbina naših primorskih ili priobalnih zajednica, naša plava planeta ovisi o našim djelatnostima, aktivnostima i odlukama. Želim i veselim se uspjehu ove godine koji će biti moguć samo ako djelujemo zajedno. Hvala vam. Thank you very Hvala istinu, povjereniče. Pozdravljamo ove vaše uvodne izjave. Dragi kolege, imamo otprilike sat vremena na raspolaganju kada možemo postaviti pitanja. Molim da postavite direktna pitanja kako bi smo dobili i kratak i jasan odgovor. Na popisu imamo više od 16 ljudi i ako svi budu uzimali riječ kako žele, onda jednostavno nećemo imati dovoljno vremena. Gospođa Aguilera uzima riječ, izvolite. Hvala. Bienvenido, señor komisario. Hvala lijepa i dobrodošli, gospodine povjereniče. I kada kotarme 10 segundo por intervalo. Mogu li dobiti nešto više vremena sada zbog ove pauze? pretpostavljam. Doista e, želimo se priključiti lijepim riječima vezano za Chris Davisa e, i za e, kolege iz Ujedinjene kraljevine koji odlaze. Ja na početku želim zahvaliti što ste e, stavili u vašem nazivu povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo. Što spominjete ribarstvo, hvala vam, jer e, sami oceani i sam okoliš nisu potpuni bez ribarstva. E, govorili ste o vašim ciljevima, govorili ste o ciljevima do 2020. E, govorili ste o situaciju na sredozemlju, rekli ste da je to doista e, izazov jer nećemo ispuniti maksimalni održivi prinos. Zašto? Zato što nam je plan došao prekasno i nećemo moći ispuniti zacrtano. Postoje također i problemi sa obvezama iskrcaja. Vi ste rekli da bismo trebali bolje primjenjivati ono što smo dogovorili u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Što ste mislili e, pod time? I druga pitanja, kako mislite popraviti e, kontrole? Radi se o iznimno važnom dijelu zajedničke ribarstvene politike. Postoji kalendar, postoje obaveze koje se trebaju ispuniti, a moramo dati prijedlog parlamentu u mjesecu e, rujnu u cijelom sektoru ima jako puno kontroverzi. Ljudi e, imaju potrebu za širom raspravom, širom raspravom od ove. Radit ćemo zajedno jer želimo doista postići dobar dogovor u interesu zajednice ribarstvene politike. I na kraju konkretno pitanje što je sa socijalnom dimenzijom e, ribolova? Što kanite tu napraviti i kakva će biti uloga žena. E, žene bi trebale postati vidljivije u ribarstvenom sektoru. Mm, imate li možda nešto konkretno? Neću sada dalje nabrajati, ima puno tema oko kojih će se vjerojatno javiti moji kolege. Hvala, mislim da ste tu govorili zbilja o više vrlo važnih tema prije nego što napravite sažetak e, na kraju, možete li nam nešto ipak reći vezano uz ova pitanja gospođa Gilera? na primjer e, vezano uz e, ZRP? Hvala. Ja ću odgovoriti samo na jedno pitanje vezano uz ZRP. Nemojmo sad govoriti tu o reformi, nego prije svega o reviziji, zapravo pregledu reviziji na sredini mandata. Tu provjeravamo na koji način se ZRP može uhvatiti u koštac sa izazovima koji su povezani sa srcem djelatnosti ZRP-a, na primjer klimatske e, promjene. To utječe i na stokove, a isto tako moramo e, uzeti u obzir industrijske aktivnosti. Moramo sve to upisati u širi kontekst. Počnimo s revizijom. Naravno, mi ćemo vrlo pomno slušati što nam vi imate za reći, što nam isto tako zajednice ribara imaju za reći. Važno je da ostvarimo sa vama i sa njima dijalog. Moramo u svakom slučaju e, imati na umu održivost, no isto tako održivost naših zajednica. Na početku, zapravo na sredini mojeg mandata imat ćemo reviziju ZRP-a, a naravno ovaj dom će isto tako moći dati svoje sugestije. Nemojmo se to nazivati reformom, nego trebamo vidjeti kako se znači ZRP-om upravlja, koje su to mjere koje se mogu promijeniti, onda ćemo nakon toga govoriti i konkretnim provedbenim mjerama. A sada gospodin Van Dalen, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Milan Mon i gospođa Šar nisu ovdje. Ja bih možda mogao dobiti njihovo vrijeme, budući da su me zamolili da postavim e, cijeli niz pitanja u njihovo ime. Pozdravljam povjerenika. Povjerenik koji predstavlja e, ribarstvo je nešto što je izuzetno pozitivno. Koliko vidim, studirali ste i u Maastrichtu. Gospodine povjereniče, prvo jedna važna točka kad govorimo o ribarstvu, onda možemo vidjeti da različitim morima stokovi su u dobrom stanju, posebno u Sjevernom moru. Tijekom cijelog niza godina e, vidjeli smo da ZRP isto tako daje svoje plodove. Ribarstvo je jako važno jer ribarstvo nam nudi zdravu prehranu svi danas žele zdravo se hraniti. Kulinarski programi su vrlo prisutni na televiziji i jako je dobro da jedemo više ribe. To je vrlo zdravo. Gospodine povjereniče, govorili ste također o rezoluciji koja je prošli tjedan usvojila bila usvojena ovdje u parlamentu o nečemu bih e, želio razgovarati s vama. Govori se o tome da 30% zaštitenih e, područja bi e, trebale bi trebali biti zatvoreni kako bi ih pretvorili u zaštitene pomorske zone i ja sam zapravo vrlo skeptičan prema ovom jer tu nisam čuo nikakve jasne argumente vezano uz ovaj postotak. Možete li nam reći nešto vezano uz to? U istoj rezoluciji govori se o tome da se treba isto tako e, loviti onkraj MSY-a, onkraj najvećeg održivog pristupa, e, prinosa. Želio bih e, zbilja da mi objasnite ove dvije točke i da nam date svoju e, direktnu e, reakciju na te dvije točke koje stoje u rezoluciji. A sada, što se tiče vjetrenjača na moru, Možete li nam e, reći koje je vaše mišljenje vezano uz povećanje broja vjetrenjača na moru? Da, evo, Imamo jako puno pitanja, gospodine e, povjereniče, e, pomorske zaštićene zone i povećanje od 30%. Da, mislim da je to rezolucija parlamenta, ali to će stajati i u strategiji. Da, u istinu moramo biti realistični s našim ciljevima. Kao što sam rekao u svom govoru, pomorsko prostorno planiranje će u tom smislu biti ključno i na to se moramo osloniti kako bi ribari, muškarci i žene, mogli ostvarivati svoje aktivnosti, a kako bi s druge strane pomorska zaštićena područja bila zaštićena na ispravan način. Te zone ne predstavljaju mjesto gdje nećemo sad moći ni u kojem slučaju provoditi nikakve ribarske aktivnosti. Tomu nije tako. Ono što moramo imati na umu da takva područja prije svega doprinose povećanju i oporavku stokova i od toga ribari također imaju koristi. A što se tiče vjetroelektrana na otvorenom moru. Da, moramo uzeti u obzir sve čimbenike. Moje službe, kao što sam rekao, će raditi vrlo pomno na ovom postrojnom pomorskom planiranju kako bismo uravnotežili sve ove aspekte. Sad MSY Vratit ćemo se na to, a sad gospodin Karskend, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine povjereniče. Ja bih vam želio uistinu zahvaliti kao što ste rekli u e, uvodu. Vi ste desetak e, minuta posvetili predstavnicima ribara iz Francuske, posebno Bretanje. Hvala vam. E, o, e, koliko smo shvatili, isto tako govorite dobro francuski, učite francuski i to pokazuje da ste e, otvoreni za dijalog. Zahvaljujemo i isto tako pozdravljamo e, i našeg predsjednika i britanske kolege koji odlaze. To isto tako vrijedi za gospođu Memorial, ona nije ovdje. S predstavnicima ribara ste obavili jako dobar posao i to bi trebao biti simbol onoga što trebamo napraviti u budućnosti, jer ako ne uspijemo ostvariti takav dijalog, nećemo uspjeti u budućnosti. Bio sam frustriran time da svake godine e, ponavljamo rezultate na vijeću, u toku jedne noći se e, fiksiraju kvote i tako dalje. To nije pravi način, nećemo uspjeti ako ne uspostavimo prije svega dijalog sa ribarima. Koliko sam shvatio, e, imat ćemo konvenciju za Europu i tu imam jedno pitanje. Na primjer, ovo vijeće za takove i kvote se održava zato što je to upisano u ugovore. Postavljam si pitanje da li ćemo isto tako u toj konferenciji za Europu otvoriti i to poglavlje, zapravo postaviti to pitanje da li će se promijeniti način rješavanja e, takova i e, kvota na razini Europske unije. Imali smo rezultate vijeća za takove i kvote i tu sam imal, imao neke zabrinutosti. Neki ribari su isključeni jer nemaju ili dovoljno kvota ili nemaju dobre brodove na raspolaganju i tako dalje. I oni će u budućnosti imati još više problema um, odlaska na primjer u Britanske more gdje vrlo često idu. Ako sad maknemo Keltsko more ili ako na primjer maknemo Britansko more onda će e, naši bretonski e, ribari imati još manje prostora gdje će moći loviti ribu. Naravno to dovodi njihov opstanak e, u pitanje. Gospođo Memory, evo propustili ste to što je gospodin Kalskin rekao da ćete mu vrlo nedostajati. Gospodine Karlskind, prije svega zahvaljujem što ste postavili ovo pitanje što se tiče vijeća za ribarstvo u prosincu. Znam da kad izađem iz ove dvorane, onda eh, ću ja biti taj koji će svi kriviti za rezultate ili nevladina, organi ili nevladina organizacija ili države članice i tako dalje. Pogledamo sada kako možemo unaprijediti situaciju. Važno je da što u, više unaprijed damo informacije o takovima kvotama, nevladinim organizacijama, dionicima i tako dalje a ne da se sad sve rješava u toj noći vijeća. Mi smo spremni za to eh, i mjesecima prije. Bilo bi dobro da se to promijeni kako bi imali što veću transparentnost, posebno za one koji su pogođeni takvim eh, mjerama, a isto tako nevladine udruge i kako zanimaju takvi rezultati. Danas eh, sam dao intervju u 15 do 7 ujutro. Mislim da takva praksa nije nešto s čime bi trebali nastaviti u budućnosti. Gospođa Konte, izvolite. Poštovani povjereniče, kao što je tražio predsjedatelj, krećem odmah sa izravnim pitanjem. Prošli tjedan to sam pitala gospođu von der Leyen i nisam dobila odgovor. Govorim o Jadranskom moru i o sitnoj pelagijskoj ribi. Kanite li početi s pregovorima ili povući prijedlog u ovom semestru konačno imamo hrvatsko predsjedanje s kojima bismo mogli raditi. Hrvatska je jedna od triju država koja je zainteresirana i koja poznaje ovo pitanje, poznaje stvarnost Jadranskog mora. Želim napomenuti da smo govorili o tome na općem sastanku za e, sredozemni ribolov, ali je Europski parlament izbačen iz donošenja odluka, što je protivno e, korektnom funkcioniranju Europske unije. Nadam se da ćete vi, gospodine povjereniče, biti osoba s kojom ćemo moći voditi konstruktivan dijalog. Tako da vas molim da odgovorite na moje pitanje o MAP Adri, e, slično kao što ste to činili za vrijeme vašeg e, saslušanja. Hvala. Of course. U redu to. Pitanje Jadrana je vrlo konkretno i specifično. Hvala, gospođo Konte, na, vašoj, na vašem pitanju. Što se tiče komisijnog prijedloga za Jadran i planiranje u Jadranu, mi raspravljamo o tome i odlučit ćemo sljedeći tjedan. No, mislim da je jasno da je to postalo zastarjelo i da je e, to nešto što trebaju, e, trebaju biti preuzete mjere gfc ema Mi ćemo u svakom slučaju dalje pratiti znanstvene savjete. Da, to će biti problem za sljedećeg predsjednika ili predsjednicu. Sad gospođa Aguilera, izvolite. Hvala. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče što ste došli danas na naš sastanak. Dvije točke, e, riblji stokovi u Sjevernom Atlantiku se polako oporavljaju, e, ne dovoljno brzo kao što se to očekuje do 2020, ali polako, ali što se tiče istočnog, e, znači, Baltika. Imamo tu znači stokove koji su u svakom slučaju se smanjili. Što sad e, mjere koje se e, poduzimaju, zapravo radi se i zapadnom Mediteranu, mjere koje su poduzete nisu ni u kojem slučaju dovoljne. E, neke mjere e, koje se tiču takova su u potpunosti izbrisane u ovom e, domu, a o tome se nije uopće raspravljalo u vijeću, budući da se stajalište parlamenta u svakom slučaju može na pravi način preuzeti na razini GFCM-a. Isto tako med Fish Forever imali smo deklaraciju iz 2017. godine. Mi pozdravljamo e, prijedlog komisije vezano uz stevcu, no moramo u svakom slučaju na Mediteranu napore povećati drugo. Isto tako što se tiče bio, e, strategije za bioraznolikost, komisija ju mora usvojiti. E, citiram, e, to je nešto što mora riješiti najboljim mjerama sve što je povezano sa sadašnjim šestim masovnim uništenjem. A kad govorimo o mjerama opreza, što se tiče hitnosti, da usporit ću. Parlament je to zatražio u svojoj rezoluciji 2018. upravljanju oceanima. Tu moramo u svakom slučaju uzeti u obzir znači, te mjere opreza što se tiče hitnosti. Jako je važno e, da se na pravi način riješe e, ribolovne e, mogućnosti, posebno u portugalskim vodama. Znači ovih, evo, 10% smanjenja 10% smanjenja ni u kom slučaju nije dovoljno za zapadni Mediteran. Da, u istinu. Trebate znati da plan koji je predložen za zapadno sredozemlje će nam na kraju pomoći da dostignemo MSY do 2025. godine. Na takav način ćemo moći procijeniti i reći je li to veliki korak naprijed ili ne? Naravno, u svakom slučaju se puno toga još dodatno može napraviti, no moramo uzeti u obzir sve dionike, obalne zajednice, ribara. Kad govorimo o rudarenju na otvorenom moru, mi Pomno pratimo e, situaciju i surađujemo sa Ujedinjenim narodima. Da, načelo predosrožnosti je ključno načelo, no nismo napredovali koliko smo željeli. Moje službe su tu i možete u svakom slučaju biti uvjereni da je to pitanje prioritet u našem radu. Hvala. Hvala, u istinu da. Znači, e, moramo pratiti pomno i ono što se događa u sredozemlju, pratiti ono što nam odgovara komisija, no isto tako i pratiti stanje stokova. Gospođe Demato, izvolite. Hvala vam. Vi ste povjerenik i za ribarstvo, ali i za okoliš. Tako da bi bilo dobro čuti odgovore i o nečišćenju koji doista predstavlja jedan od elemenata koji štete ribarstvu. Ja dolazim također sa Sredozemlja. Sredozemlje je zatvoreno more, onečišćeno more velikim prometom, plinovodima i slično. Tako da vas pitam hoće li novi zeleni plan dati odgovore i u tom smislu i hoće li ovaj fond za pravednu tranziciju moći rješavati i pitanje dovoda plina. Ovdje s nama danas imamo dosta ribara u dvorani. Situacija je teška ali ribari žele nastaviti živjeti od svog posla koji se prenosi generacijama. I sada kada govorite o tome da ćete koristiti FEAMP ili da ćete zabraniti ribolov, bilo bi dobro da se kontroliraju države članice, jer imamo, na primjer, novac iz 2016. i 2017. Ja mogu ovdje govoriti samo za Italiju. I onda me ribari e, traže da vas pitam zašto se i dalje nastavlja sa ribolovnim e, zahtjevima, ribolovnim naporima ili mogućnostima za koje nemamo baš znanstvene e, e, potvrde. Koje su, koji su motivi da se time nastavlja? Na koji način ćete pomoći ribarima da poboljšaju sljedivost svojih proizvoda i da na našem stolu kada dobijemo ribu imamo točno označeno njeno podrijetlo. Trebamo potaknuti korištenje, konzumaciju onih vrsta koji e, ne predstavljaju udar na najiskorištenije stokove. Hvala vam. On Što se tiče ovog pristupa eko sustavima, da moramo uzeti u obzir sve morske bazene, Baltik, e, Sredozemlje i tako dalje. A kad govorimo o EMFF-u, komisija pomno provjerava na koji način se vrše troškovi u okviru e MFF-a i to kroz revizije u državama članicama. Naravno, to svi članovi parlamenta mogu e, i konzultirati, sve je to vrlo transparentno. E, kao što sam rekao prije, Održivost je jako e, važna u okviru ove strategije Farm to Fork i tu ovaj aspekt NNN e, ribarstva je nešto što nam može pomoći. U strategiji o bioraznolikosti to će biti odraženo i polako provedeno u dijelo e, tijekom mandata. Ne samo na razini EU-a, nego također i e, u partnerskim zemljama. Kao što znate, mi veliki broj ribarskih proizvoda i uvozimo u EU. Gospođa Montero, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih prvo željela pozdraviti povjerenika. A onda da vam već sada poželimo puno, puno uspjeha u obnašanju vaše dužnosti idućih godina. Osobno dolazim iz regije, jedna od najudaljenijih regija Evropske unije. I sad sam htjela upititi jedan, uputiti jedan apel na sve vas, komisiji i vas kao povjerenika. Mislim da kod svih svojih aktivnosti trebate uvijek uzimati u obzir posebno stanje u tim najudaljenijim regijama. Ja govorim dakle o ovim naj, naj, najudaljenijim evropskim regijama. I mislim da trebate više podrške pružiti otocima u tim regijama Mislim da im treba pomoći da gospodarstvo tamo uopće ikako funkcionira i da tamo ljudi mogu preživjeti da gospodarstvo kako tako bilježi neki pozitivni prirast i da pridonesu ni te regije jednoj napretku Evropske unije. A sad nešto o nekim vrlo osjetljivim temama, ali bitnim. Naime, obnova trgovinske flote i ribarske, još više ribarske flote u tim područjima je vrlo bitna. Mi ne želimo naravno ovaj preizlov, preveliki izlov još povećavati. Ne, nego želimo zamijeniti kompletnu staru ribarsku flotu, jer su uvjeti rada na tim starim ribarskim plovilima vrlo loši. Mislim da taj sektor trebaju naslijediti i mlađe generacije, ali mladi neće raditi na takvim brodovima ako im se ne poprave uvjeti, da mogu sigurno raditi, a ne da stradaju na poslu. Zatim još jedna stvar, a to bi bilo stvaranje jednog Europskog centra za borbu protiv e, plastičnog otpada u oceanima. A mene zanima ako se taj centar bude istvorio, onda mislim da bi se a mislim da bi se to trebalo e, smjestiti upravo na tim otocima u najudaljenim područjima i to otoci, pogotovo portugalski otoci kao Madera. Mislim da je to izuzetno pogodno mjesto na kom bi se moglo locirati takav jedan centar. A onda još jedna bitna stvar, a to je recimo sportsko i rekreativni ribolov. Možda je to mnogima sporedna stvar, ali ja ipak ističem da ta tema nije tako nevažna. U proteklih godina smo imali jako puno promjene odredaba koje su se odnosile na sportski i rekreativni ribolov. Vijeće je primjerice odredilo različita ograničenja za e, sportski i rekreativni ribolov. Pa me zanima onda kako vi stojite prema tim de facto diskriminirajućim e, to e, granicama i mjerama i odnosu prema različitom ribolovu. Hvala vam na pitanju i hvala vam na skretanju pozornosti na naše najudaljenije regije. Oni su jako važni u našoj zajedničkoj ribarskoj politici i našim planovima za plavo gospodarstvo. Mi smo posebno stanje i posebno mjesto naših najudaljenijih regija u spoznali i odali tome, da kažemo, priznanje i uzeli ih u obzir i u našim, osim toga, osnivačkim ugovorima, i kasnije u svemu ostalom. Naravno, što se tiče tog centra o kom govorite, to ćemo raspravljati u trialogu među institucijama, ali da razmislimo doista zrelo o tome i općenito o potpori iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo tim regijama. Ako bi se novac iz tog fonda potrošio na obnovu ribarske flote u tim najudaljenijim regijama, da li bi to stvarno bio pravi odgovor i da li bi on e, mlade ljude doveo na te ribarska plovila nova, obnovljena i nastavilo se to tradicionalno ribarstvo tamo sa mladima. Nisam siguran. Nisam siguran da bi se onda oni primili ribolova. Ja znam naravno da je to važan sektor u tim krajevima i da bi to trebalo nastaviti razvijati i očuvati ga uopće i da svi tu tražimo najbolje moguće rješenja, ali nisam baš siguran da li bi investicije iz e, našeg fonda za ribarstvo i pomorstvo u novu flotu ribarsku u tom u tim najudaljenim regijama da bi to stvarno obnovilo ribarstvo tamo i da li bi to bio odgovor pravi. Naravno, mi ćemo učiniti sve što možemo da se taj sektor da sektor bude unosan, ali ne znam da li je to pravi način. Evo i predsjedatelj se sje slaže s time. Mi želimo osigurati, da kažem, da to bude jedan profitabilni sektor i želimo tu osigurati mogućnosti, okvirne mogućnosti uvjete rada koji omogućuju siguran rad i zaradu barem dovoljno da se sa obiteljima može živjeti dostojno čovjeku, ali radimo na tom. Da, evo, ja zapravo sad rekreativno sportska, e, sportski ribolov, tom ste pitali, evo, ja kao predsjedajući moram reći da nemam baš puno pojma o tome, ali možda ste vi probali, možda vi imate više iskustva o tome. Rekreativno i sportski ribolov je obično stvar koja je u nadležnosti svake zemlje članice. No, to je isto važna stvar. Mi smo već imali jednu važan događaj kojeg smo sa gospodinom Herbstvom organizirali u vezi s tim. Ja sam inače sa svojim službama uvijek vama na i spreman da o tome dalje raspravljamo kako se razvija e, sportski i rekreativni ribolov i kako možda te odredbe malo ublažiti i ta ograničenja. Hvala sad gospođa Bilbao. E, molim vas nemojte biti previše opširni. Imamo Gospođo Bilbao, hvala. Hvala vam lijepa e, i hvala i našem predsjedatelju gospodinu Davisu koji nas je zadužio svojim radom i nadam se da ovo nije zbogom, da to nije zbogom za uvijek. E, doista mi je bilo drago čuti od povjerenika koji spominje naše ribare, koji spominje žene koje žive i rade uz more, često se nije to čulo na našem odboru. Nadam se da će se situacija promijeniti. Vi ste govorili o određenim problemima, govorili ste o zajedničkoj ribarstvenoj politici, govorili ste o obvezama iskrcaja, govorili ste o cijelom sektoru. E, što mislite? Što mislite o sporazumima vezano za e, sektor e, hladnjača, odnosno zamrzavanja proizvoda koje su iznimno važne za sva naša područja i za Baskiju odakle ja dolazim. Često smo se u dva mandata e, suočavali sa problemima ribe i njenog označavanja, etiketiranja. Doista e, smo osjetili veliki otpor. Hoćete li braniti podrijetlo na e, etiketi, odnosno na oznaci na proizvodu. Iznimno je važno imati održivost plavog gospodarstva, zato što naši pomorski krajevi nemaju drugog načina e, života osim ribarstva. Iznimno je važno to i zbog društvene i zbog gospodarske dimenzije. I koja je vaša strategija za pomlađivanjem sektora? Jer ste govorili o poboljšanju izgradnje e, plovila, a govorili ste i o pomoći koji se e, e, o pomoći koji se daju plovilima ali to nije nikakav enormni ili veliki sektor. To je sektor koji treba biti atraktivan ili privlačan za male ljude. Kako će, za mlade ljude, kako ćemo to učiniti? Koja je vaša strategija s tim u svezi? I na kraju, na koji način ćete reaktivirati uh, naše zone ili naša područja uz more u Europi koja doista sada imaju velikih poteškoća, radi se o restrukturiranju, radi se o kvotama, ali ti ljudi i taj dio našeg kontinenta doista imaju velikih poteškoća zbog globalne održivosti. To je nešto o čemu ste govorili. Evo moram vas upozoriti od sada imate pravo samo na pitanja od jedne minute. Izvolite, povjereniče, imate riječ. A gledaj, ovo pitanje za zajedničku ribarsku politiku. Da, neki su aspekti sigurno kompliciraniji za primjenu i provedbu. I upravo zbog toga se e, zajednička ribarstvena politika koja želi ostvariti zajedničke ciljeve mora od E, među svima u tri glavna stupa i socijalnom i ekonomskom i održivosti, stupu održivosti dogovoriti. I mislim da se zapravo jedan e, relativno mali dio e, proračuna izdvaja za pomoć ribarima kako bi se tu ostvarila zajednička ribarstvena politika. To je točno. Glede sljedivosti. Mislim da tim putem trebamo nastaviti, pogotovo s obzirom na digitalizaciju. A najvažnije u tom kontekstu je da se stvari dobro pripreme. Informacije koje potrošači klijenti diljem Europske unije dobivaju i pročitaju moraju biti informacije u koje oni, kojima oni vjeruju, koje imaju povjerenje. Dakle, moramo dati vrlo pouzdane podatke koji moraju naravno biti na adekvatan način kontrolirane i procijenjene, i od strane nadležnih vlasti svake zemlje članice koja daje te informacije. A komisija će pripremiti onda provedbene akte kojima će odrediti osnove tog e, te brste digitalizacije tih softvera, kako ćemo to onda kasnije realizirati. Gledi sigurnosti, mm, dakle poboljšanja sigurnosti na brodu, pitanje žena na brodu i tako dalje. E, dakle, općenito sigurnost na plovilima. Neću se nikad e, boriti niti priječiti bilo što što se učini da se poveća sigurnost na plovilu. Međutim, problem je što svako kaže i svi govore želimo veću sigurnost na plovilima, e, želimo samo dobrobit, ali niko ne želi povećati kapacitet. A kako ćete to onda financirati i provesti? Jeliko ste vi voljni povećati kapacitete? ili ne čini se da komisija to ne želi. E, kako to mislite onda zadovoljiti tu kontroverznu postavku? Ja mislim da svoje argumente čuvamo prave za trijalog onda, ali svakako tražimo jednu liniju koja će zadovoljiti sve koliko se god može, ali prvenstveno ispunja ciljeve zajedničke ribarstvene politike. Gospođo Akvilera, 20 sekundi. Hvala lijepo. Ovo je zapravo prava provokacija povjereniče, prijedlog parlamenta, pa vi ste govorili o tome da je to jako teško s tim. Pa šta hoćemo napraviti? E, dakle, oni kraj, krajevi u krajnje izolirani krajevi, najudaljeniji. Šta ćemo im, s čime ćemo im pomoći, koliko ćete im se pomoći iz fonda. Jer napokon njima je stalo, oni kad traže obnovu ribarske flote, oni u stvari traže radna mjesta da bi ljude zadržali da bi preživjeli. Ali sve ovo što ste rekli je relativno nejasno. I mislim da bi se napokon moralo vrlo jasno reći gdje tu komisija stoji, šta će im koliko i kad pomoć i da li će. Mi svakako to možemo u trijalozima dalje o tome raspravljati, ali sigurnost nije bila ni u proteklom e, višegodišnjem financijskom okviru opće pitanje za koje su se izdvajala sredstva i u sljedećem bi mogli naravno iz nečega naravno dati i predvidjeti sredstva za to. Gospodin Sretren, hvala vam na povjereničnoj prezentaciji, na sudjelovanju u raspravi i na obećanju da ćete biti bliski našem odboru ali i tome da nam eksplicite kažete kako ne smijemo dozvoliti da vrste nestaju. A ja sam danas htjela govoriti o dvije vrste. Ja dolazim iz Rumunjske i tamo imamo jako, jako zapušteno Crno more, koje nije samo prepušteno i ostavljeno izvan zajedničke ribarstvene politike, nego se i većina riba tamo izlovljuje potpuno neodrživim količinama i ubijaju vrste, nestaju. Osim toga, to je najzagađenije more u Europi. I vi, recimo, više uopće nema, ribari rumunjski ne mogu više naći rumunjsku vrstu papaline. To je bilo zapravo tradicionalna ribica u Crnom moru od koje su mnogi živjeli, nje više nema. Osim, zatim, ilegalni ribolov e, na razne načine sa zabranjenim alatkama i tako dalje je e, uništila i ribu od koje se dobiva kavijar. E, mi znamo da je danas e, on zapravo na crvenom popisu, ali nje, i to je vrsta koja nestaje. S obzirom da vaš portfelj obuhvaća i ribarstvo i oceane i okoliš, mene zanima šta vi kanite učiniti za Crno more, za očuvanje, za Crno more i šta mislite učiniti za ribe od kojih se dobiva najbolje kavijar. Jer to su vrlo zapostavljene vrste koje su, ja mislim, već u nestanku, u fazi nestajanja i izumiranja. Hvala lijepo da ste um, opće ovdje načeli temu Crnog mora. Naravno da je svaki bazen potpuno jedinstven, a ja sam toga svjestana. Crno more je jedan od onih bazena koji traže um, da se, da se pojačaju napravi kako bi se tamo uvelo održivo ribarstvo. Međutim, to je jako teško, zato što mi ne možemo tamo nikakvu e, zapravo ravnotežu uvesti, jer ako mi, gledajte, ako mi tamo unilateralno djelujemo kao Evropska unija, onda će samo naši ribari iz država Europske unije koji su izlaze na Crno more plate cijenu, a one druge države koje nisu u Europskoj uniji, a isto izlaze na Crno more, neće se držati tih ograničenja i onda će oni njih još više uništiti. Prema tome ja ovdje samo branim de facto i podsjećam na prava naših i mogućnost naših ribara da tamo prežive. Jasno, tamo bi se trebale sve one mjere održivosti u ribarenju provesti, koje su i globalne i kojima su mnogi pristupili. Ali ja ću se tamo sastajati, imamo planirane sastanke sa ministrima nadležnim iz država koje izlaze na Crveno more. Crno more nije samo o tome da stokovi nestaju, stokovi male papaline ili jesetre koja se pravi kavijar i mnogi drugi stokovi, nego su to i druga vrlo teška i važna ekološka pitanja i čitav niz drugih problema. Uglavnom, mjere koje mi namjeravamo poduzeti morat će biti mjere koje će podržati sve zemlje koje izlaze na Crno more jer ako to budu činile samo naše članice, dakle ribari u Rumunjskoj i Bugarskoj, onda će oni i platiti cijenu, a neće na kraju biti postignut nikakav pozitivni rezultat. Za mene je najvažnije da se dođe do rezultata. Zatim, konkretno pitanje o jesetri i floku jesetre. Mislim da o tom pitanju moramo držati zaseban sastanak i vidjeti koje su uopće mogućnosti da vidimo s našim stručnjacima u mom, mojim servisima i to u Rumuniji i Bugari eh, i naše službe. Poseban sastanak da se vidi kako bi se mogao eventualno zaštititi jesetra tamo. Gospođo Memorin, hvala. Povjereniče, uvijek iznova sam postavljala pitanje pomorske, marinske, dakle bioraznolikosti, zaštite te bioraznolikosti. I to i na plenarnim zasjedanjima, na sastancima ovog odbora, ali što god sam ja pokušala da se zaštiti bioraznolikost u britanskim vodama, jednostavno naišla na zatvorna vrata gluhe uši. Prema tome postavljam vam direktno pitanje, kad ćete prestati sa ovim groznim izra iz e, e, iz prevelikim ribolovom u britanskim vodama koju provodi. Dok recimo britanski naravno britanski ribari neće više dugo patiti od europskih propisa, ali u onom pre, ostalom vremenu se još može velika šteta njima na, načiniti. I kako bilo koje političko tijelo može tvrditi da je povezano za čuvanje okolišta i bioraznolikosti kada dozvoljava to takvo korištenje takvih metoda ribarstva koje su isključivo usmjerene na profitabilnost, ali zapravo uništavaju vrste. Mi znamo da oni imaju gigantske mreže i ostale alatke koje su zapravo potpuno zabranjene bi trebale biti i koje usput onda kao usputni ulov ubijaju delfine i mnoge druge vrste koje su tu i već gotovo ugrožene i izumrle. Prema tome imamo elektroribolov koji je isto tako jedna zabranjena metoda i koja se dalje koristi. Ja radim o ribarstvu i vidim svakog dana šta se zbiva. I dozvolite, znanstveni naši izvještaji govore da je tlo morsko, podmorski tlo je postalo kao prava pustinja u međuvremenu. Stoga, prije nego što odem iz ovog odbora da s vama podijelim ovu jednu misao. Nije pitanje onog što vi ulovite, nego što vi sve pobijete ku svom ribolovu. To je ono što on tu razliku stvara i što zapravo uništava sve. Prema tome, dajte povjereniče, djelujte napokon i djelujte i učinite nešto da zaštitite naša mora. Hvala. Hvala vam na pitanjima. Dakle, tehničke mjere regulacije elektro elektroribarstvo je zabranjeno od srpnja 2021. godine, kao što znate. Kompletno zabranjeno. A šta je sa onim velikim kočama, super kočama? s imaju, ne znam, mislim naravno da je i veličina broda bitna da se vidi koliko je onog sporednog ulova ulovljeno i poslije se ubi bez veze, ali e, šta je s tim, dakle, super kočama, super velikim kočama? Vratit ću se ja na to, ali ja sam uvijek spreman sa svima vama razgovarati i u, kao što znate, u Strasburu obično održavamo sastanke još i bilateralno po sa 7-8 različitih zastupnika i tako dalje. Ali uvijek sam tu na raspolaganju. Ali dobro, da se vratimo na ove tehničke mjere i na alatke i na sve ono što je zabranjeno. I šta smo do sad na tome učitili, pogotovo s obzirom na e, veliki gubitak stoka i zapravo u krizu stoka bakalara u Keltskom Irskom moru. Moramo imati podatke mi imamo znanstvene dokaze o tome. I onda ćemo, nadam se, kada primjenimo to sve što radimo, znanstvene savjete i zabrane koje stupaju sad stupnjevito na snagu i postiš naše rezultate. Pa čuli ste, elektroimpulsi, dakle elektrooprema za ribarstvo se od srpnja 2021. više uopće ne smije koristiti. Puna zabrana stupa na snagu. Dakle, pitanje je naravno provedbe propisa kojih već imamo, moramo ih poštivati. Ja uvijek e, predlažem da se sve mjere nadzora također propisno primjene i provedu. Gospođo Memori, niko neće reći da vi niste to pitanje načeli. Gospodine Rus. Merci, monsieur commissaire. Tout d'abord, Hvala gospodine povjereniče, hvala što ste govorili o bioraznolikosti i ribljim stokovima. Ja sam izvjestiteljica za samo inicijativno izvješće što se tiče zaštićenih pomorskih zona. Prvo, nešto o tim zonama. Imamo 12% europskih voda koji se tako nazivaju. No, nevladine uh, udruge su pokazale da 1,8% voda su pokriveni u uh, e, takvim zonama sa upravljačkim planom. Govorili ste o uh, E, tome da se to mora provesti u djelo. Kako ćete napraviti da to ne ostane mrtvo slovo na papiru? A sad nešto o Indijskom oceanu. Ovo ljeto ćemo govoriti o mjerama upravljanja e, tonom u Indijskom oceanu. Tu se govori o tome da se e, žuta tuna, žuto perena tuna, da je predmet prevelikog ulova da li se slažete s tim da treba reagirati e, brzo kako se ne bi prema procjenama do 2028. godine potpuno uništio, rušio stok? Drugo, a govorili ste o akvakulturi, tu ću govoriti o dobrobiti životinja. Pravila su nedovoljna za dobrobit životinja. Strategija Farm to Fork e, da li uzima u obzir dobrobit e, riba i na koji način komisija e, osmišljava mjere i će osmisliti mjere za poboljšanje dobrobiti životinja u akvakulturi. Hvala. So, Commissioner, you said in your opening remarks we should not accept marine protection. Dakle, rekli ste vi i sami da e, povjereniče nećete dopustiti da zaštićena područja ostanu mrtvo slovo na papiru. Evo, upravo smo čuli taj zahtjev. Da, pa mogu reći da ste svi vi naravno duboko uronjeni u ovaj sektor. A što se tiče zaštićenih područja, o tome sam i ja govorio ranije. Što se tiče ovog provedbenog jaza, implementation gap, kao što ste ispravo uočili, od 12% samo 1,8% imaju planove upravljanja i to su stvarno zaštićena područja. Dakle, do 2030. imamo pojačane ciljeve za bioraznolikost, pa sam zatražio od svojih službi da pripreme dodatne materijale, da idu od države do države i da se promatra ovaj nedostatak provedbe. To je zapravo zadaća koju trebamo napraviti. Ambicija je u redu, Evropska unija je u redu, imali smo velikih ambicija 2000. do 2010. Međutim, na kraju tog desetljeća Evropska unija je vidjela da se ambicija ne provodi kako treba. Isto vrijedi i za pitanje bioraznolikosti. Nažalost, ta ambicija koju smo imali nije dostignuta, tako da se moramo fokusirati na države članice da se premosti taj provedbeni jaz, da ga tako nazovemo, na nacionalnoj i regionalnim razinama. Ja ću svakako biti na raspolaganju, razgovarati s državama članicama, a poduzeti i druge, naravno, nužne korake čak i možda početi s procedurama prekršaja, kažnjavanja prekršaja za nedovoljnu provedbu. Nadalje što se tiče pitanja za žutoperenu tunu Indijski ocean. Pa to je borba. Borba protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Čine se veliki napori da se pomogne državama koje trebaju konačno početi poštovati pravila. Iznimno je važno podržavati te države putem tehničkih mjera i putem borbe protiv NNN ribolova. To mora biti nulta tolerancija. Ne možemo sve učiniti sami, ali moramo dati podršku državama koje to čine i koje to čine u skladu s dogovorenim pravilima. I ispričavam se još jedno pitanje o dobrobiti životinja, animal welfare doista što se tiče akvakulture u smjernicama jest nužno voditi računa i o tome. To će se pitanje postaviti i u strategiji od polja do stola. Hvala. Molim vas povjereniče, nemojte zaboraviti situaciju e, u Indijskom oceanu. Vi ste ipak povjerenik za oceane. Ne bismo željeli da taj stok u potpunosti nestane. A sada imamo pitanja. Samo jedna minuta je na raspolaganju. Hvala gospodine predsjedniče. Prije nego što postavim pitanje, zahvaljujem ti Krise za ovaj izvanredni posao koji se obavio unutar odbora. Zahvaljujem i na otvaranju na ove velike izazove, posebno što se tiče oceana. Gospodine povjereniče, hvala vam što ste danas s nama ovdje. Hvala na ovom uvedu. Mi E, dijelimo tu zajedničku ideju da trebamo imati globalnu strategiju za oceane, budući da je to izvor ne samo resursa, no isto tako i znanja. E, to predstavlja i plavo gospodarstvo, energe, e, izazove na području energetike, upravljanja i tako dalje integrirana pomorska politika datira iz 2007. godine. Još uvijek nismo u potpunosti usvojili e, tu temu. Bila sam u Badridu na kopu 25 i e, ono što se čini je da se ulažu napori da strategija za ocuane bude e, uključena isto tako i u završne zaključne izjave. Mare u tom smislu je e, na tome uveliko inzistirala. Kad govorimo o Crnom moru, moramo u svakom slučaju i našim građanima pokazati koliko su te teme unutarnjih mora važne. Naš odbor e, mora se uspostaviti sinergiju sa radom u upravama u komisiji i za klimu i za okoliš i za ribarstvo, diđimare. Na koji način možemo e, isto tako i konkretizirati ovaj akcijski plan za oceane? Hvala. Okay. Muito, muito Hvala vam lijepa predsjedatelju, isto hvala i povjereniku na eh, dobrom izlaganju. Želim nešto reći o Fondu za pomorstvo i ribarstvo. Brine nas određeno kašnjenje. Sudjelovali smo u trijalozima putem naših predstavnika, te mi se čini da situacija nije dobra, jer da jednostavno države članice ne mogu koristiti sljedeće godine ovaj fond što nas zaista brine. Radi se o određenim kašnjenjima. Što će učiniti komisija? Imamo li određeno prijelazno razdoblje kako bismo jednostavno premostili to razdoblje u kojem nećemo moći koristiti Europski fond za pomorstvo i ribarstvo? A čini mi se da je komisija rekla da bez obzira na situaciju u komisiji i parlamentu kada se radi o lokalnim malim ribarima tada većina koristi od fonda odlazi u ruke velikih velikih postrojenja. Kako ćemo to popraviti u budućnosti? Hvala vam, hvala što se trudite odgovoriti na naša pitanja. Ja ću zamoliti za jedno objašnjenje. Prvo, a poslije imati jedno pitanje. Objašnjenje se odnosi na CFP, odnosno zajedničku ribarstvenu politiku. Govorili ste o stokovima koje treba obnoviti do 2020. kako bi se ostvario maksimalni održivi prinos do 2020. najkasnije. Jesam li ja to dobro razumio. Vi ste koristili pojam renew, znači obnova, a ja sam mislio da se radi o ciklusu reformi koje trebaju početi 2020. Kada se promijeni ovaj jezični izričaj i tko je to učinio? To je moje pitanje. Drugo pitanje odnosi se na zemlje oko Sjevernog mora kako ćemo zajedničku ribarstvenu politiku promijeniti unutar ciklusa, odnosno koliko ćemo uključiti Norvešku. Imate li plan otići u Norvešku, razgovarati s njima, govoriti o zajedničkoj ribarstvenoj politici kako bismo znali što činiti u sljedećem ciklusu reformi? I konačno, gospodin Gonzales, zahvaljujem predsjedatelju i hvala gospodinu povjereniku koji je izložio svoje napore i kapacitete koje će posvetiti tako složenom sektoru kao što je naš. Jasno je da se radi o teškom poslu. Što se tiče Brexita, moram reći da se datom približava i cijeli sektor je prilično zabrinut. E, do kraja godine imamo vremena, pokušavamo e, se domisliti određenim mjerama ukoliko se e, dogodi neuređeni Brexit ili Brexit bez dogovora. Gospodin Barnier nastavlja pregovore, kao što ste rekli, ali ako imamo Brexit bez dogovora, tada nećemo imati e, nikakve mogućnosti za pomoć ili potporu nakon ove godine. Hoće li se to moći ipak produljiti ukoliko ćemo imati Brexit bez dogovora? I na kraju u potpunosti se slažem e, s vama da smo svi za zeleni plan i slažem se s tim da ribari nisu isključivi krivci za štetu e, koju možemo prepisati i klimatskim promjenama. Što se tiče naših e, malih ribara i njihovih plovila, oni se smanjuju, njihov broj se smanjuje iz dana u dan. Ako pomažemo floti, pomažemo i sustavu propulzije. E, smanjit će se emisije CO2 i tako dalje. Tako da se ja nadam, a ne vjerujem da će komisija zanijekati pomoć u poboljšanju naših plovila smanjit će se emisija CO2 i siguran sam da Europska komisija razmišlja o takvoj vrsti pomoći jer je to jedan od prioriteta zelenog plana. Hvala. Zahvaljujem. Povjereniče, evo imate još četiri pitanja. Hvala, hvala lijepa na svima, svima koji su postavljali pitanja. Prvo, upravljanje oceanima. COP25, da, COP25 je bila teška situacija. Zahvaljujem svim svojim službama, Francu Timmermansu, um, glavnoj upravi za klimu koja je pokušala imati vodstvo i učiniti ono što treba. Zahvaljujem i Madridu koji je preuzeo odgovornost za kop, e, preuzeo je to od Čilea u vrlo kratkom vremenu. No bez obzira na rezultate kopa 25, 2020. godina e, nam pruža velike mogućnosti da to bude jednostavno dobra godina za oceane. Imaćemo krajem godine sastanak u Kominku u Kini o CBD-u i naravno oceani trebaju biti dio toga. Što se tiče nove strategije o bioraznolikosti do 2030. Ako doista želimo ojačati otpornost oceana, to je ključno. I tu se doista u Kini može tražiti od njih vjerodostojno postupanje i snažan fokus na u ovu konferenciju u Lisabonu, a tamo mi moramo odigrati vodeću ulogu. Tako da mislim da 2020. definitivno može biti dobra godina s velikim naglaskom na oceane. Zeleni plan nije moguće bez plavog dijela. Oceani će igrati važnu i središnju ulogu u zelenom planu. Što se tiče pitanja gospodina Pizara o kašnjenjima vezano za korištenje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Mi smo sada u rukama su zakonodavstva. Ko, su zakonodavca. Komisija je dala svoj prijedlog, ja sam na trijalogu, ja raspravljam, moje su službe na raspolaganju. Mislim da Hrvatska sada, koja predsjeda vijećem, može učiniti velik posao, sjajan posao potičući taj proces i vodeći brigu o pregovorima oko Fonda za pomorstvo i ribarstvo, imajući na umu ribare koji ovise o korištenju sredstava iz ovog fonda. E, prijedlog komisije e, predviđa pristup financijskim sredstvima malim ili srednjim ribarima ali onda ste me pitali o zajedničkoj ribarstvenoj politici i ciklusu reformi. Ja ne znam ništa o tom izrečaju. ciklus reformi. Ali e, jasno mogu reći sljedeće. Nužno je revidirati zajedničku ribarstvenu politiku CFP i to ću učiniti uz potrebite mjere. I još jednu stvar ne smijemo zaboraviti. Svo zakonodavstvo i CFP, tiče se zajednica koje ovise o e, našem sektoru, koje trebaju provoditi mjere, ulaganja i tako dalje. Tako da CFP, odnosno zajedničku ribarstvenu politiku, trebamo revidirati, uzeti u obzir stajališta svih dionika, e tek tada doći do rješenja. E, zajednička ribarstvena politika treba biti šira, treba pokrivati probleme koji u ovom trenutku nisu tamo, to su klimatske promjene i druge aktivnosti. Definitivno ćemo raditi na tome. Partner, uh, I met with the... Što se tiče Norveške, Norveška je ključni partner. Sastao sam se s tamošnjim ministrom ribarstva prije Božića, to je bio dobar konstruktivni sastanak. Putujem u Norvešku već sljedeći tjedan. Eh, imat ću sastanke oko politike vezane za Arktik, ali ću se sastati s predstavnicima ribolovnog sektora. Island i Norveška trebaju biti uključeni koliko god žele u dijalog s nama i koliko god žele prihvatiti zajednička pravila koja poštuju naši ribari. There was one more, yes? Yes. Mm-hmm. Gonzalez, finally, yes. Da, i na kraju gospodin Gonzalez. Uh, Odgovor je jasan, ne, ne, ribari nisu jedini odgovorni za lošu situaciju u stokovima. Zato sam spominjao zajedničku ribarstvenu politiku i taj ribolovni pritisak. Klimatske promjene, nitrati, promjene u okolišu, to je sve na kraju negativno utjecalo na stokove. A mi imamo alate koji će pomoći u borbi protiv ovih čimbenika, ali zato trebamo revidirati zajedničku ribarstvenu politiku i uključiti borbu protiv svih ovih navedenih izazova, odnosno čimbenika. A što se tiče E, vašeg podsjećanja da obećao sam posjetiti priobalne krajeve i to ću definitivno učiniti. Hvala, hvala vam povjereniče, puno je toga na vama, dali ste nam dosta ohrabrujuće odgovore, ali eto, svi političari misle, evo, danas je bio težak dan, želim samo otići kući, popiti piće i odmoriti se za sljedeće tri mjeseca. Međutim, neka od ovih pitanja doista zahtijevaju planove kako ići dalje. Vi ste doista ambiciozni u pomorskim zaštićenim prostorima ili područjima. Trebamo provosti ono što smo zacrtali. Digi Mare, Digi Envi trebaju raditi zajedno. Kako ćete to ostvariti? I jednako vrijedi i za Indijski ocean i za sva druga pitanja. Dakle, koji je plan? Kako ćemo ići naprijed? Nadam se da ćete nas informirati o svemu tome i da jednostavno sve neće ostati na lijepim riječima, već da ćete i djelovati kako bismo realizirali naše ambiciozne ciljeve. Zahvaljujem vam od srca još jednom i želim puno uspjeha u sljedećih četiri i pol godine. Do you do a small break now, or Sorry? you continue, or you do a small break? Uh, we continue. Oh. Yep, yeah, we, no, we're, we're, there's no break for us. Ne, ne, nema pauze, nema pauze za nas, mi napad, nastavljamo. A ako želite ostati još sat vremena, vrlo ste dobrodošli. Hvala vam lijepa. I hope you will see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 Okay, we're going to start the next item now. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Let me remind members of the members of the committee that the objective of the common fisheries policy is Podsjećam vas da je cilj zajedničke ribarstvene politike povećati stokove iznad maksimalnog održivog prinosa do 2020. Ključan sastanak oko toga održan je u prosincu kada su određeni takovi ili ukupni dopušteni ulov za ovu godinu. Čujem da je komisija izdala izvješće za tisak u kojem piše Danas smo e, dostigli dogovor oko ukupnog dopuštenog ulova, maksimalno održivog prinosa i nevladine organizacije. Sad čitam njihov komentar koji kažu e, ministri ribarstva odbili su znanstvene savjete. E, Grozen rezultat. Dakle, evo imamo ovdje glavnog ravnatelja glavne uprave Mare pa ćemo čuti hoćemo li i kako ostvariti ciljeve, gospodine Fris. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala na ovom uvodu. To zbilja kratko sažima koliko je teško ovo pitanje. Mi smo ovdje kao i svake godine suočeni s onima da e, se ne čini dovoljno ili drugi koji pa govore da činimo previše. Sad ćemo vidjeti e, kakva je situacija što se tiče postizanja ovih ciljeva MSY do za 2020. godinu, a nakon toga ćemo govoriti o nekim e, problematičnim e, scenarijima. Govorit ćemo također i o sredozemlju, a nakon toga o rezultatima sa socioekonomskog aspekta. Jer u svakom slučaju morate imati na umu da se radi o prihodima ribara. Imali smo e, prošle godine 59 od 81 stoka koji su imali e, MSY ove godine, 62 od 78 stokova. To je rezultat odluka ministara za ribarstvo u vijeću. Dvije primjedbe vezano uz ove brojke. Ova brojka 78 odgovara onim tokovima za koje poznamo MSY. Znači imamo tu referentne vrijednosti, benchmarkove i tu u svakom slučaju imamo procjenu u okviru ZRP-a. Nakon toga imate tri kategorije situacija. Prvo stokovi koji su na teritoriju mora Europske unije. Vijeće ministara ima nadlednost na tome. E, nakon toga imamo znači teritorij koji se dijeli sa Norveškom, stokovi tamo, a zatim imamo isto tako i stokove gdje EU mora pregovarati sa susjednim obalnim e, državama, e, znači Grenlandra, Rusija, Island i tako dalje. Ako to pretočimo rezultat e, u brojke, onda imamo sljedeće 99,3% stokova su stokovi koji na našem EU teritoriju vodama imaju MSY. Znači, osobe koje kupuju ribu u EU imaju znači 99,3 e, šanse da e, kupuju ribu za koje postaju, e, postoje MSY-ovi. A dva scenarija imamo za stokove koji to ne poznaju. Prvo, radi se o stokovima koji nisu u potpunosti pod nadležnošću EU-a. Na Sjevernom e, e, moru imamo e, podijeljenu nadležnost sa Norveškom, u Sjevernom Atlantisku sa drugim zemljama i e, tu se treba pregovarati o kvotama. Znači, ako, iako mi želimo da se kvotama upravlja na e, održiv način, mnogi to ne žele. Zapravo, drugi eventualno mogu ne željeti to i zbog toga je situacija e, složenija. Isto tako, drugo, imamo scenario gdje imamo iskorištene preiskorištene riblje stokove tu imamo maksimalne razine za oporavak i tu ne možemo govoriti uopće o maksimalnom održivom prinosu, nego ovdje moramo prije svega govoriti o oporavku za takve stokove. U okviru EU-a od 53 stokova, šestih je znači u stanju iscr potpune iscrpljenosti i situacija je e, teška. To ima velike socijalno-ekonomske konsekvence. Tu imamo dva e, primjera znači s jedne strane ispod e, ograničenja biomase, znači ispod reproduktivnih kapaciteta e, stokova, nema dovoljno mlađi i mlade ribe da se stok oporavi. Ima isto tako imamo i primjer istočno-baltičkog bakalara, o tome se govorilo e, na vijeću u listopadu koji su razlozi, da s jedne strane vjerojatno prekomjerni ulovno, s druge strane i pomorska zagađenost, najviše iz poljoprivrede. Tu imamo izljev e, nitrata u Baltičko more, e, imamo smanjenje kisika u moru, mlada riba nema više dovoljno hrane, povećanje infekcija i tako dalje. To sve utiče na stokove. Zatim imamo isto i slučaj bakalara u Keltičkom e, moru. Imali smo pritisak od 2000. godina koji nedavno se smanjio. Za to ne smijemo e, kriviti samo ribare, no stok se smanjuje. Najveći uzrok tomu su klimatske promjene. U našim morima vidimo zbilja utjecaj klimatskih promjena, voda mora se e, zagrijavaju i riba migrira. Evo, bakalara bakalar u Keltičkom moru. Ovdje imate tu e, tablicu vezano uz biomasu. Ovdje imate 7000 tona granica. Radi se otprilike od pet, e, petine e, vrijednosti. Pogledajte ovdje e, je u svakom slučaju nešto što moramo uzeti u obzir, znanstvena procjena. Što to znači kad govorimo o upravljanju u ribarstvu? Imamo e, Baltik iza zapadne vode unatak e, tri e, godine zakonodavstvo gdje su ustanovljeni višegodišnji planovi upravljanja. Znači ne postoji nikakva mogućnost da vijeće e, ustanovi kvote iznad ovih održivih e, e, brojeva. Okvir je u svakom slučaju jasno naznačen. Tu smo imali isto tako i hitne mjere, imali smo odluke vijeća, a učinak u svakom slučaju takvih hitnih mjera je snažan na obalne zajednice. Kvote u svakom slučaju moraju pratiti znanstvene savjete, a prije svega kad govorimo o oporavku mora osigurati brzi povratak održivim e, brojkama i razinama i vijeće to mora pratiti. Na sastanku vijeće je imalo izbor ili E, usvojiti vrlo niske kvote za takove e, ili e, čak i potpunom e, prestanku, privremenom prestopku ulova. Rizik je da imamo široki učinak S druge strane imali smo isto tako mogućnost e, da se e, usputni ulov bakalara vrlo snažno e, smanji. Da se, na primjer, što se tiče koljaka, smanje ove kvote i znanstveni savjeti do najnižih razina. To je dovelo do određene e, kontroverzne situacije. No, ono što se želi postići je da se za usputni e, ulov e, ograniči u najvećoj mogućoj mjeri. Tu postoji u svakom slučaju poveznica što se tiče isto tako garancije da će se odluke što se tiče kvota vijeća provoditi. Sad Mediteran sredozemlje, situacija nije tako dobra kao u Atlantiku. Tu smo zbilja daleko od MSY-a, moramo biti iskreni vezano uz to. Puno toga se treba postići. Imamo neko poboljšanje e, i trendove poboljšanja što se tiče riblje smrtnosti e, posljednjih godina. Imamo i povećanje biomase. To su dobri, ali skromni e, trendovi. Idu u dobrom smjeru prerano je za reći, da li će to dovesti do temeljnih promjena, no to u svakom slučaju je ohrabrujuće. Isto tako u sredozemlju od 2020. godine imamo uredbu za ribolovne mogućnosti, znači za sredozemlje i Crno more. To je novost ove godine. To odražava povećanje e, mjera koje su se osvajale za e, morske bazene. To isto tako odražava aktivnost e, komisije za Crno more, te također okuplja, zajednički napor država članica oko, zapravo država oko Mediterana za poboljšanje situacije. Imali smo isto tako e, višegodišnji e, plan za E, Mediteran koji je po prvi put e, usvojen ove godine. Imamo smanjenje e, za 10% u prvoj godini provedbe i kao što je komisija rekla do 2025. se želi znači postići još smanjenje do 30%. U Jadranu imamo uredbu re, za ribolovne e, mogućnosti. E, imamo znači smanjenje od 10% za dvije godine za kočarice, a to je dio e, hitnih mjera za male pelagijske vrste i to onako kako je usvojio GFCM. Imamo isto tako i za Italiju kvote za e, ribolovni napor što se tiče alata koji je usvojen. Imamo također i druge mjere u sredozemlju, tri e, konzekutivna e, mjeseca za, lovostaja za jegulju. Koji su rezultati? E, vezano uz socioekonomske aspekte. Možemo reći da je situacija dobra, situacija je promijenila tijekom godina i postoji isto tako poveznica između održivog ribarstva, održivosti i e, ekonomskih rezultata. Što e, zapravo imate održivije djelovanje, to ćete imati isto tako i poboljšanje ekonomskih rezultata, posebno što se tiče plaća. 2020. E, godine socioekonomski indikatori će se povećavati i poboljšavati. Kad govorimo o takovima e, totalna vrijednost za 2020. godinu je 5,3 milijardi. E, imamo isto tako i e, marginu što se tiče ukupnog bruto profita otprilike 15%. Imamo isto tako i trend koji se potvrđuje da flote koje imaju održiv pristup ribarstvu, imaju dobre rezultate. Najzabrinjavajuća situacija je u Baltiku. Tu imamo e, smanjenje ne samo plaća, prihoda, nego također i zadvaranje i radnih mjesta i poduzeća. Situacija je također zabrinjavajuća i u Keltskom moru. Posebno su neka područja pogođena. Nadamo se da kroz mjere koje su usvojene možemo preokrenuti situaciju i stvoriti pozitivniju e, sliku što se tiče iskorištavanja. Znači opća e, slika je dobra, no imamo na, na umu i ove e, posebne situacije koje sam naveo. Tu e, također smo izloženi riziku da se ti stokovi dalje smanjuju. Hvala, a sad evo e, sam spreman da odgovorim na sva vaša pitanja. Hvala. Situacija nije u potpunosti ružičasta, no u svakom slučaju možemo reći da se svi trude kako bi se situacija poboljšala. Jedna od vladinih e, udruga je E, postavila pitanje zašto imamo e, znači veliku interpretaciju s jedne strane nevladinih udruga, s druge strane e, komisije. Hvala. Mi zapravo analiziramo samo ono što možemo mjeriti. Možemo mjeriti MSY. Imamo određene stokove za koje imate znanstvene savjete i onda e, ustanovljavamo ciljeve i možemo e, isto tako izračunati koliko dalje daleko možemo ići kako bismo postigli te ciljeve određene države također odluđuju posebno na primjer to je slučaj sa stokovima u sjevernom moru ili u e, Atlantiku. No, s druge strane imamo i posebne slučajeve gdje su stokovi u tako lošem stanju da više ne govorimo o maksimalnom održivom prinosu. I ne bi se složio s tim da situacija baš nije ružičasta. Mogu reći da je situacija e, općenito gledajući jako dobra. postigli smo jako dobre napore, naravno uz ova izuzeća koja moraju biti predmet naše zabrinutosti. Mnoge nevladine e, organizacije gledaju na to drugačije, gledaju širu sliku, gledaju isto tako i na određene savjete koje koji nedostaju u određenim detaljima. Kad uzmete na, e, na primjer u obzir e, ovu mjeru predostrošnosti, zapravo ovo načelo e, predostrošnosti, onda tu nemamo dovoljno znanstvenih temelja kako bi određene stvari ustanovili na tom polju. Zbog toga E, naravno, to načelo moramo uzeti u obzir, ali to nije kriterij koji će nam e, pomoći u e, određivanju određenih jasnih brojki. Naravno, to je e, načelo upravljanja i komisija vrlo ozbiljno to uzima u obzir. Gospodine Karskin, izvolite. Hvala. Hvala komisiji na ovim elementima koje smo čuli. Već smo imali priliku ovdje sva razgovarati u prosincu sa vašim kolegama. A isto tako smo sada prije sat vremena razgovarali sa povjerenikom. Mogu reći da e, je važno da se e, i na drugim mjestima povede javna rasprava jer inače zapravo jedino mjesto gdje se o takvim pitanjima govori javno. Vi ste rekli naravno da ste sada tu eh, zbilja u teškoj situaciji između Scile i Haribde. Neki prokazuju da radite previše, neki da ne radite dovoljno. No, evo, iznenađen sam i možda čak i uvrijeđen da neke mjere koje nalazimo u e, uredbi vijeća za takove za 2020. godinu. E, tu dajete neke pravne temelje kako biste to e, opravdali. No, prijedlog za te tehničke mjere Imali smo e, usvajanje toga i početkom 2019. godine, a to se ne nalazi u e, odluci vijeća u prosincu 2019. godine. Isto tako u studenu, u studenom 2019. E, ste nam E, također dali neke prijedloge. Znači ono što se dogodilo početkom godine je utjecalo na određene mjere što se tiče e, mijenjanja alata u e, srpnju 2019. godine. Znači, imali smo promjenu, a da uopće nismo proveli procjenu e, kakav je učinak mjera sa početka ove godine. A s druge strane, imali smo isto tako i e, određeni prijedlog u studenom 2019. godine, u studenom ove godine, e, mjere za e, Sjeverno more, tiče se isto tako i Keltskog mora, a sve to znači iz početka ove godine, iz studenog ove, ove godine, ono čemu smo govorili, to ne nalazimo u e, e, odluci vijeća e, u prosincu 2019. Znači, evo, mogu reći da sve to nije bilo predmet e, e, dubinske rasprave i to dovodi do toga da zaključim da metoda jednostavno ne funkcionira. A drugo, kad govorimo o bakalaru u, e, klimac, u Keltskom moru, Govori se o tome da e, stokovi isto tako se e, urušavaju zato što e, bakalar ne voli toplo more i ide prema sjeveru što će se dogoditi kad bakalar definitivno ode iz keltskog mora hoćemo li onda potpuno prestati ribariti tamo Evo, jednostavno naša zajednička ribarstvena politika nam ne omogućava da odgovorimo na sva ova pitanja. Evo, to su moja promišljanja. Bilo bi dobro čuti i vaše odgovore na to. Dvije točke. Da, gospodin e, Kalskin, e, da. Mogu reći da gospodin e, Kalskin Kalsken se zapravo i miješa u način na koji e, komisija obavlja svoj posao. A evo, postavljam se pitanje da li sad ovaj e, proces odlučivanja funkcionira ili ne. Možete li nam odgovoriti na to? Da. Ka vijeće usvaja odluke vezano uz e, znači e, odobravanje e, usputnog ulova za bakalari u okviru ulova kolje i tako dalje. Vijeće je kako bi usvojilo tu odluku trebalo prije svega usvojiti hitne mjere za E, oporavak, a trebaju se u tom smislu smanjiti, e, treba se u tom smislu smanjiti usputni ulov. Ono što je izuzetno važno je da e, se isto tako vijeće podvrgava i pravnom okviru i planu upravljanja koji je usvojen u ovom domu. Mi smo e, o tome govorili kad smo govorili o upravljanju, strateškom upravljanju u Baltičkom moru. U tom smislu parlament je u svakom slučaju željelo, želio da se stave jasne mjere oporavka u taj plan kako bi e, se vijeće kako bi vijeće bilo u skladu s tim planom mora ustanoviti mjere oporavka. To je koherentnost, to je bio pravni mehanizam koji je osmišljen. A mi smo pokušali pronaći rješenje kako bi i dalje imali otvoreni ribolov, naravno e, sa svim posljedicama koje, to ima u Keltskom moru. Radi se o privremenim mjerama koje će se primjenjivati u limitiranom segmentu, ograničenom e, razdoblju e, godine dana a e, to je isto tako dio zajedničkih preporuka koje se usvajaju zajedno sa državama e, članicama. A ako se to usvoji, onda će to e, usvojiti kroz delegirane akte i o tome će se onda razgovarati i ovdje. Evo, E, jeste li zadovoljni sa odgovorom? Da, ne znam da li je zbilja želja komisije da pronaće e, rješenje koje će se onda staviti na e, stol. Mislim da je to vrlo formalan i preformalan postupak i moramo si postaviti pitanje da li to funkcionira. Znači usvajamo stvari u e, siječnju, zatim u e, studenom i nakon toga na mala vrata neke stvari usvajamo u prosincu. Evo, a neke stvari koje smo već usvojili se onda u završnom dokumentu ne nalaze. Mislim da bi zbilja trebali na tome raditi. Hvala. Gospođa Aguilera. Bueno, yo creo que... Hvala vam. Mislim da su vrlo pozitivni podaci koji ste, koje ste nam pokazali. Slađam se. Ali mislim da bismo trebali gledati naprijed. Radi se o pozitivnom razvoju. Međutim, stvari nisu tako jednostavne. Govorili ste o određenim stokovima, ali ono o čemu bi ja govorila jest situacija u sredozemlju. Već smo rekli da imamo plan koji je važan za e, malu e, pridnenu plavu ribu, te smatram da za nekoliko godina možda možemo i ostvariti poboljšanje toga stoka zato što će se ribolovni napor smanjiti za 30% u okviru pet godina. Tako da bismo trebali vidjeti što je, na primjer, sa izlovom oslića koji je predstavlja veliki problem. Međutim, ostaje puno aspekata koji su povezani sa sredozemljom, jer sredozemljom ne upravlja samo Evropska unija, već postoji jako puno trećih država koje tamo imaju svoje interese. Tako da imam E, dvojbi da druge države neće niti minimalno učiniti one napore koje ćemo činiti mi E, u europskom području. Ali naravno i mi moramo učiniti ono što je e, zacrtano s naše strane. Ali što će učiniti i suprotna, odnosno druga strana, druga obala sredozemlja. E, planovi upravljanja stokovima u sredozemlju su nešto na što se trebamo i dalje oslanjati i na čemu trebamo i dalje inzistirati, ali Mislim da su povlačne mreže ono što uz neke druge načine ribolova uzrokuje e, prilično velike probleme. Dakle, po vama što bismo trebali napraviti da se za pelagijsku ribu i druge vrste u sredozemlju napravi određeni pomak? Jer ja poznajem e, partnere, na primjer Maroko. Maroko niti slučajno ne provodi toliko e, napora za poboljšanjem e, kao što to činimo mi. Radi se tu o tunama i o drugim e, stokovima koje štitimo, a pak druga strana e, sredozemlja ne. Što će se učiniti? E, stalno se govori o smanjenju ribolovnog napora. Hoćete li taj put slijediti? dobro shvatila, kako bismo dostigli MSY moramo imati na raspolaganju podatke. E, znači, e, kako bismo e, osmislili brojke za određene stokove, moramo imati brojke vezane uz MSY, ali kako ćemo onda to riješiti situaciju tamo gdje još nemamo te brojke? Ovo je očito pitanje za koje je potrebno napraviti čitav niz različitih drugih analiza i procjena. Međutim, mene ove brojke ovdje e, zbunjuje. Gospodin Kišner im je prošle godine govorio da 51 stok e, je postignut MSY. A onda je u listopadu komisija govorila o 72 stoka. Znači, to su jako zapravo različite brojke, povećava se a sad govorimo o 62 78 ukupno stokova. Kad pogledam dokument vijeća u kojem se navode različite kategorije, vidim da je tamo popisano 150 kategorija. Dakle, jako je teško tu procijeniti napredak kad mijenjamo stalno osnovice za statistički pregled. Je li to razlog zašto je nevladine organizacije ne dolaze do drugčijih zaključaka i drugčije tumače cijelu stvar? li možda moguće biti tu malo dosljedniji u našem prikazu iz godine u godinu? Evo imamo popis e, pitanja. Kelsko more, šta se događa ako na bakalar otputuje na sjever? Zatim sredozemlje, pitanje o procjeni stokova i moje pitanje o usklađenosti brojke koje vi navodite. Nedosljednosti. Hvala na pitanjima. Dakle, Kelsko more. Naš prioritet je da postignemo oporavak stokova. Nije u redu sad, pa to jasno kažem, precizno, nije u redu da se borimo za zadržavanje naših stokova na onaj način kako je to bilo stoljećima i milenijima. Naime, u trenutku imamo stokove koji su u problemima, ali su još postojeći, još živi. I mi kao odgovorni upravitelji moramo pokušati oporaviti te stokove. Nije to nikakva kritika na račun ribara. Mislimo da oni, posebno Britanija, ali generalno e, su, odrađuju svoje posao jako, jako dobro i uvode inovacije, drže se propise. Dakle, smanjenje kvota nije nikakav sad način da se kažnjavaju E, ribari. Ne, ni u kom slučaju. To je odgovor na biologiju mora. I nažalost ta biologija ima kad kad svoju vlastitu logiku, odnosno vlastitu evoluciju. Naravno reagira na sve ostalo i na klimatske promjene i to su stvari koje ne možemo uvijek ispraviti. Ali možemo neke druge čimbenike koji uz recimo zagađenje, notrifikaciju, ulaz e, prevelikih e, količina nitrata iz prevelikih količina gnojiva i pesticida koji se odlaze u more smanjiti. I mi možemo dakle raditi na onom na čem možemo da ipak pomognemo stokovima, ne možemo sve. I komisija će raditi na tom takvom pristupu i dalje. E, glede sredozemlja, tamo je vrlo komplicirana situacija. Imamo jasno jedan plan upravljanja za zapadni Mediteran i s pravom ste istaknuli da je to jedan alat kada s njom pokušamo dostegnuti MSY. Ali naravno to ide i preko smanjenja ribarskih napara, jer to je ona metoda koju možemo koristiti u tom dijelu Mediterana da postignemo naš željeni MSY. I kao što znate, druge godine ćemo i odlučiti o daljnjem smanjenju, nadam se da smo na dobrom putu. Drugo, mi moramo raditi sa općom komisijom za ribarstvo u sredozemlje jer oni odobravaju ove pristupe u upravljanju koji onda pokrivaju šira područja i druge zemlje involviraju. Naša strategija je raditi sa Općom komisijom za ribarstvo sredozemlja kako bi pokušali ne samo zemlje Europske unije, nego i sve one koji rib, e, se bave ribolovom u sredozemlju da involviramo te planove. Zatim, pitanje pridnenih i pelagičnih vrsta, pogotovo u Jadranskom. Komisija je to već govorila. Mi imamo, evo samo kao primjer, imamo e, recimo preporuke tu opće komisije za ribarstvo sredozemlje koje pokušavamo onda zaista provesti. A gledaš podataka, to nisu samo modeli, to imamo jako puno faktora koji udjeluju na su, djeluju na naš morski okoliš koji je vrlo složen. Vjerojatno Europa poduzima najveće napore od svih e, na svijetu da bi prikupila najviše podataka na temelju kojih donosi nove propise. I mi imamo jako velike novce u našem e, proračunu europskom za prikupljanje tih podataka i njihovu analizu. Jer što je više podataka preciznih, onda znanstvenici mogu vidjeti da ono što su prije dvije godine procijenili, ocijenili i došli do razotkrive, sad više ne vrijedi jer su se novi čimbenici pojavili. Prema tome, uvijek će iznena imati velikih promjena. Evo recimo jedne godine nam se čini da MSY postignut, ali druge godine više ne mogu, jer su se novi čimbenici e, pojavili. Sad šta radimo? Naravno radimo maksimalno kontinuirano prikupljanje podataka, stalnu analizu, kolegijalnu reviziju tih analiza i tako nekako dolazimo do nekih preporuka. Glede vaše konsekventnosti, dosljednosti što ste tražili mi smo se koristili metodologijom MSY i za nju se i zalažemo. Ali možda da se malo odmaknemo od onih vrlo, onih blažih procjena. Ovdje kod MSY možemo preuzeti odgovarnost, jer ovdje se može reći učinili ste dobar posao ili niste, postigli ste ili niste neke brojčane vrijednosti koje su bile zacrtane. I naravno, možemo onda i u slučaju neuspjeha kojih isto bude, preuzeti odgovornost, ali imamo jednu jasnu mogućnost da nešto provjerimo, da znamo da li smo ostvarili neke cilje, na kom smo putu. I to je upravo kod tih metoda koje se zasnivaju na MSY, koji je mjerljiv, to je jedino što možemo i što nam se pruža. I evo sa podacima koje smo prošle godine prikupili smo se držali MSY pristupa i došli do rezultata a naravno pritom smo se držali načela predostrožnosti. Tom načelo nam kaže nemamo ovo, ne znamo kolika je e, zapravo sto konkretno, ne znamo puno činjenica i puno faktora su nepoznati. Prema tome mi vidimo da ne znamo ni kolika je zapravo pritisak koji se vrši na ribe. Ali zato se onda držimo našeg MSY jer tu imamo jasne kriterije, mjerljivo je i možemo kontinuirano tijekom godina pratiti naš napredak, odnosno sve što se događalo. Da, svi bi mi voljeli slaviti napredak i uspjeh. I naravno ne želimo ovdje sakriti nego odati priznanje komisiji na svim uspjesima koje su proteklih godina ostvarili. To niko ne želi poreći. Gospodine Roland, vi imate riječ. Hvala. Mislim da smo se već prije sastali i govorili kad smo razgovarali o posljedicama e, vjetroelektrana po pomorski okoliš. E, jedan od razloga za smanjivanje stokova su naravno klimatske promjene, to je jasno. Možete nam reći na koje ste vi tu, dokle ste razine došli sa svojim analizama, jer meni se čini da je upravo ovo zašto je čovjek odgovoran, uključujući i klimatske promjene i ostalo zagađenje, e, koje mjeri je to odgovorno, dakle, za, ribar, za nestanak naših stokova, za njihovu krizu ili je to više zaista e, samo posljedica najviše klimatskih promjena i promjena temperature. Ja sam osobno proveo puno vremena baveći se pitanjima klime i nisam vidio nikakve posebno velike razlike. Ne čini mi se da je prevelika razlika u temperaturi Sjevernog mora i Keltskog mora. Želite li odgovoriti? Da. E, ja se uvijek zalažem za to da prvo pred vlastitim pragom sve pregledamo i analiziramo. Ali slažem se s vama, to su neke malobrojne situacije, međutim, koje ste vi mogli pratiti i to je recimo pitanje da li bi to vrijedilo za sve vrste bakalara, za kompletan stok bakalara u Keltskom moru, to nisam siguran. Što se klimatskih promjena tiče, bit ću vrlo sretan s vama analizirati, raspravljati sve podatke koje smo mi prikupili o mjerenju temperatura i svega ostalog, jer je to sve što smo prikupili od podataka da stavimo na stol pa da to otvoreno sagledamo. Još jedna stvar koja je već prije spomenuta, mislim da ćemo u srijedu upravo o tome držati sastanak i o tim vjetroelektranama, vjetrofarmama i njihovom utjecaju na pomorski okoliš. Ima li tu već nekakvih analiza ili studija koje su napravljene kako bi to izgledalo? Jer vidimo da su lobisti koji rade za vjetroelektrane vrlo aktivni. Možda postoji recimo već nekakvih podataka kako se to odražava na pomorsku bioraznolikost, posebno recimo Sjevernom moru. Jer vi ovdje jako puno električne struje provodite kroz oceane, a da ne govorimo o samom procesu izgradnje koji traje godinama i još će godinama trajati da se izgrade takve vjetroelektrane na otvorenom moru. Mislim da je to jedan budući izvor velikih sporova i nesuglasica i e, razlika u Europi. Da, ali velika prednost vjetroelektrana je da ne mogu super tankeri ni blizu doći tim vjetroelektranama jer nisu potrebni. Još jedna mala komentar s moje strane. Mislite li vi isto tako kad se mi kad kada previše igramo sa majkom prirodom i previše u nju uplećemo. Ja sam čuo da smo imali zabranu različite glova na različite ribe pelagične u Sjevernom moru, kojih s druge strane ima jako puno, uopće nisu ugrožene. I oni su rekli da recimo e, te ribe su vrlo opasne zato što one proždiru male bakalare koji su te, dakle još mlade, mladunce, mla, mlađe. I sad zato su ih e, recimo e, izlovljavali. Ali vi morate uvijek paziti što majka priroda radi, održati, čuvati tu ravnotežu, a ne djelovati, intervenirati tamo gdje nemate dovoljno podataka ni znanstvenog iskustva, potvrđenih iskustava. Gledajte, ja sam već duže vremena u ovom se bavim. I neki nam kažu da se mi ne miješamo dovoljno u posao majke prirode, neki nam kažu da to previše radimo i prečesto. Ono što ja znam je, ako se brinete za okoliš, dobro postupate kao čovjek. A nažalost imamo dosta drastičnih primjera gdje se nismo dobro brinuli za naš okoliš i imamo teške, teške posljedice koje sad zbog toga snosimo. Možemo li s jednom stvari završiti? Postoji jedna statistika u komisiji koja kaže da je 99,4% svih iskrcanih riba sad dolazi iz održivih izvora. Možda je to to? Mislim da je to dobro i točno kazati da je to mjera uspjeha kad pogledate na pogledate ribarnice Europske unije vidite da su gotovo sve ribe koje se tu prodaje dolaze iz održivih e, izvora. Ali ne možete reći da je 99% iskrcane ribe došlo iz e, tih izvora, zato što se ta obaveza iskrcaja ne poštuje linarno pa onda ne možete to niti tako prikazati, jer opće ste poantu zapravo e, promašili, a to je bila da se registrira kompletan iskrcaj. A vidimo da se ne poštuje ta obaveza. Jer kad bi se to poštivalo, onda bi bila i ona riba koja nije završila na prodajnim tezgama ribarnica i ona bi bila iskrcana u jednom trenutku i ušla u kvotu i sa svojom težinom ali hvala vam na raspravi i na vašim doprinosima. gospodine Herf, zadnja točka, niste bili tu, jako ste nam nedostajali. Gospodin Van Dejl je pokušao vaš sažetak ovdje predstaviti, čuli smo i odgovore komisije, ali možda biste vi htjeli još nešto reći, pa onda imate riječ. Hvala. Prvo se moram ispričati što sam ovoliko zakasnio ali možemo se žaliti jedino Air Brusselsu, zračnoj kompaniji. I tu su mi sve prenijeli kolege, informirali me o kritičnim pitanjima koje su slijedila na onaj sažetak mog izvješća koji je kolega Van Dalen iznio. Ja vam moram samo skrenuti pažnju na to, na stanje e, koje imamo razmjene informacija. Mi smo, e, dakle, pitanje je sad nakon svega što smo saznali da li da se zabrana ribolova treba i na bakalar iz e, zapadnog e, Baltika odnositi, dakle na ukupni bakalar u, u, u Baltiku. Ja mislim da da, zato što ljudi koji imaju već ispunjene kvote za istočni Baltik, onda pet, e, love bakalari i izlovljavaju ga i na istoku. A onda tu imamo i sociopolitičke elemente kojima kaže da su to veliki problemi. Trebamo pogledati samo kako su izgledale kvote ribolovne na zapadni bakalar prije e, deset godina i prije pet godina i kako je to. Sad smo za tri godine 60% se smanjili, a to je upravo suprotno onom što je, se zove održivost. E, to su grozni rezultati. I ako kažemo e, poljskim i baltičkim ribarima ćemo pomoći, ali nećemo danskim i njemačkim, jer e, oni su ugroženi, ovima je bolje, onda je to ono na taj način se zapravo potiče upravo ne samo nepovjerenje, nego i averzija prema Europskoj uniji. Prema tome ja mislim da tu trebamo linarno jednako postupati. Sami ribari kažu da su spremni za održivog upravljanja i regionalne vlade su tamo već i to, apropo sve njih stranke su za to, evo u Schleswig-Holsteinu, Njemačke savezne države na sjeveru imamo zelenog premijera koji to traži. U mecklenburg pomanu e, to je dakle pred Pomeranijom, e, s druge strane Baltika, Njemačke savezne imamo socijaldemokrate na vlasti koji to isto traže. I Njemačke savezne vlasti su već novce izdvojile za, da kažemo, pomoć tim ribarima i da oni dakle, sa socijalne mjere kako bi se ribarima omogućilo da jednostavno više ne love bakalara ni zapadnog, u zapadnom e, Baltiku i da ne ide. Naravno, o tome svemu ćemo još kasnije možemo razgovarati, ali pitanje kako da to reguliramo na europskoj razini, da li da to napravimo u obliku uredbe ili da napravimo provedbene akte ili kako da to riješimo. U svakom slučaju moramo reći ribarima, mi ćemo vas i jače kontrolirati, ali ćemo vam i pomoći. I to svima. A za mene, nakon što sam vidio i razgovarao sa ljudima na terenu i bio na terenu na Baltiku, razgovarao sa svim ribarima svih država, meni jako stalo da tu bez diskriminacije svima jednako pomognemo. I da se kaže da mi zapravo ni znanstveno ne možemo još sve korelacije dokazati ali ne možemo počisti od tim, s tim da će recimo zapadni bakalar u Baltiku da će se u budućnosti bitno dobro bolje oporaviti jer to mi još ne znamo. I mislim da je ova godina ključno važna. Moramo ljudima pomoći, a ne da odumru ili pobjegnu iz ribarstva, da prežive, jer je ovo ključna godina. Hvala, gospodine Herbst. Nisam čuo da se iko javio za bilo kakvu riječ ili da se bunio protiv ovih prijedloga koje dajete. Najveći prigovor je došao iz komisije na neke vaše prijedloge. Oni su to, se vidlo, u odgovorima koje su dali članovima odbora. Smatraju da tu prijeti rizik da bi se novac E, platio da e, se prekine ribolov na tu vrst bakalara, ali na taj način bi se onda kapaciteti počeli smanjivati i onda bi je njihov strah da bi to bilo permanentno smanjenje kapaciteta. Međutim, vijeće samo već e, počelo ukidati neke mjere koje su donijeli i za koje se mislilo da će biti trajne. I zbog toga se onda ne isključuje da bi se kapacitet ribarskih flota jednog dana mogao opet proširiti. Međutim, ako to nije bila vaša namjera, onda ćemo morati o tome još raspravljati. Da, sasvim sigurno. Ako je to u novim propisima, moramo o tom razgovarati. Ali ja želim jedno kontinuirani prekid i gotovo. Ako vi to želite, onda ćemo vidjeti. Možda i komisija očev trebalo bi e, trebalo bi zapravo vas i nastaviti pregovore s komisijom i možda doći do jednog pametnog kompromisa. Hvala vam na ovom sastanku. Sutra nastavljamo s radom u 9.45 na glasanje. Donesete svoje kartice, kartone za glasanje. Hvala svima i hvala prevoditelju.